Good afternoon, uh, everybody. Welcome to our afternoon session and more specifically to our public... Dobrodošli na naše saslušanje o predlozima preinake o, o reviziji potrošačkog prava i e, o poboljšanju pravila u vezi sa zaštitom potrošača. Svrha ovog saslušanja je održati informiranu raspravu između donositelja odluka, stručnjaka i dionika o prijedlogu komisije o boljoj provedbi i modernizaciji propisa Europske unije o zaštiti potrošača. Dakle, to je izmjena posvećih direktiva o potrošačima i to je novi paket koji je komisija predložila u travnju 2017. godine. Riječ je dakle o e, direktivi o pravima potrošača i također e, direktivi o nepravednim praksama i također direktivi o indikatorima cijena. Sigurno ćemo se dotaknuti prava povlačenja i takozvanih slobodnih digitalnih usluga i zahtjeva za transparentnost digitalnih platformi, zatim e, dvostruka, odnosno različita kvaliteta proizvoda i predviđanje sankcija u direktivama i također mogućnosti uvođenja novog zakonodavstva u zemljama članicama u vezi sa prodajem proizvoda. Evo, želim pozdraviti naše stručnjake koji su ovdje. Ovo saslušanje je važno također kako bismo i ostvarili bolju provedbu postojećih e, propisa o zaštiti potrošača, ali i donosili bolje zakonodavstvo. Naš izvjestitelj još nije pristigao, no dat ćemo riječ e, kao prvom govorniku nakon što čujemo izlaganja naših stručnjaka. Imamo tu četiri stručnjaka. Naravno, želim im dobrodošlicu na našem odboru. Hvala vam na dolasku i da ću svima riječ jednom po jednom kako biste dali uvodna izlaganja u trajanju otprilike 10 minuta svatko. I prvo dajem riječ doktorici Verini Klapštajn sa sveučilišta u Pasau. Izvolite. Um, Hvala gospođo predsjednice, dame i gospodo. Evo ja ću prijeći odmah na prvi slajd svoje prezentacije. Kao što možete vidjeti imamo tri glavna argumenta koja se tiču prava povlačenja proizvoda i također predloženih izmjena i nema dovoljno podataka zapravo o tome da doista postoji jedan problem i također i treba vidjeti ako e, se e, doista provodi e, ovo zakonodavstvo, dakle postoji jedan problem u odnosu između glavnog agenta i konačnih korisnika i na kraju ću dati neke zaključke. Evo, hvala vam lijepa. Rješenje u potrazi za problemom. Oni koji prodaju potrošačima putem interneta e, odgovaraju uglavnom da se suočavaju sa neproporcionalnim opterećenjem. Znači treba nešto izmijeniti. Ako pogledamo odgovore na pitanja C1, b i 1.1c našeg savjetovanja putem e, panela sa malim i srednjim poduzećima, e, vidimo da smatraju da postoji jedno nesrazmjerno opterećenje. Dakle, pitanje je bilo je li ste se suočili sa nepotrebnim ili ne nesrazmjernim opterećenjem zbog povlačenja ispitanih roba ili zbog e, naknade potrošačima. Dakle, 2%, e, odnosno 60% je reklo da nikad nije iskusilo takvo opterećenje, no e, samo 4 ili 5% je reklo često. Dakle, bilo je moguće dati četiri različita odgovora, a drugi odgovor je bio rijetko ili ponekad. Dakle, to je bilo češće bliže nikad ili češće. I e, ja sam nastojala naći detaljnije odgovore o tome koliko bi ih reklo rijetko, a koliko ponekad, no nisam našla taj odgovor. Dakle, ako uzmemo to i zbrojimo, to iznosi 54%. E, no, ako to približimo onoj strani nekad, onda ipak vidimo da e, zapravo ljudi se suočavaju sa određenim problemom. Naravno, i e, isto tako ocjena toga je subjektivna i to treba povezati sa svim transakcijama koje se odvijaju. Evo, kvantitativno govoreći, i ako sagledamo na to kvalitativno, dakle ako to želimo ostaviti u odnos sa godišnjom dobiti, to nas dovodi do drugog pitanja koje je postavljeno, a to je smatraju li da gube novac zbog toga i oni su rekli pa da, zbog povlačenja ispitane robe gubimo 2223 eura godišnje, a zbog naknada 1112 e, eura godišnje. Dakle, to treba staviti u odnos sa godišnjim dobiti. Dakle, ako se i dalje bude povećavala trgovina putem interneta, zapravo će brojke porasti s obje strane, dakle neće biti samo nesrazmjernog opterećenja koje će se povećati nego i će se povećati i dobit. I kao treće, trebate razmotriti i pojam nesrazmjernosti. Dakle, treba uvijek uzeti u obzir i e, ljestvicu, odnosno raspon. Je li to u odnosu na što dakle, je li nešto nesrazmjerno u odnosu na neki konkretan događaj, dakle, na što? Mi smo to e, nastojali usporediti sa e, gubicima recimo e, građevinskih trgovina. I naravno treba uračunati i prava potrošača i kao četvrto I s obzirom na ove nalaze mislim da ipak nije pravno potrebno ništa poduzimati. I naravno, e, kada govorimo o ovakvim e, ocjenama ponekad e, ili nikad, jer očito je da govorimo o subjektivnim ocjenama. Kada je riječ o pitanju 148, u vezi sa nesrazmjernim opterećenjem zbog obveza koje nastaju iz prava povlačenja robe, dakle podaci pokazuju da 58 odnosno 57% poduzeća nije svjesno problema. Dakle, čak ni sami online trgovci ne prepoznaju problem, a ipak opterećenje može biti doista značajno. I would like my next slide, please. <laughs> So if you look into, um, um into my second argument, a more unbalanced principal agent problem and conflict of interest, then the person deciding whether... Ako drugi argument u vezi sa sukobom interesa, osoba koja može povući e, proizvod e, je osoba koja ima interes u uspjehu transakcije i naravno ima mogućnost e, i podnijeti zahtjev za naknadom sukladno njemačkom ili europskom pravu. yeah, this one. He gives away the, uh, the object that, uh, that he needs to prove. Naravno, podnositelj tužbe ima uh, teret dokaza i on onda u uh, ekspost post uh, gubi pravo na povlačenje jer E, imamo i slučajeva kada se e, roba koristi na neispravan način jer potrošači e, nisu upućeni o to kada se roba koristi na neispravan način. Također, pravo na oduzimanje naknade utječe također i na pravo na povlačenje iz bilo kojeg razloga. Također, preuranjena naknada također može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 je to zapravo u rukama trgovca koji odlučuje o tome što učiniti sa novcem i sa robom. I ova predložena promjena ne umanjuje zaštitu potrošača, nego zapravo je okreće naopako. Dakle, ne da trgovac eh, ima pravo podnijeti tužbu, nego to može učiniti potrošač. Trebaju nam daljna teoretska istraživanja jer porast ili povećanje prava potrošača uvijek dovodi do većih e, troškova koji se prebacuju na potrošača, ali e, kada se to jednom uračuna onda će to e, rijetko smanjiti cijenu. Također šteta može nastati ne zbog zlouporabe nego zbog samog defekta proizvoda recimo, ili neodgovarajuće ambalaže. I tu zapravo imamo jedan spoj interesa koji je koje omogućuju trgovcu da odluči Također trgovci mogu izjaviti da je došlo do e, pretjerane upotrebe i čak u slučaju kada takve nije bilo, budući da je nedostatak teško prepoznati. No, e, možda to oni niti ne mogu učiniti. S druge strane, oni potrošači koji ne mogu staviti na raspolaganje predmet kako bi dokazali nepostojeću pretjeranu uporabu, onda ne mogu niti dati dokaz u suprotnom smislu. I također izmjene propisa mogu imati i negativan učinak na online trgovinu i na online gospodarstvo jer to još dodatno komplicira situaciju. Dakle, kao što su već naši anketirani subjekti odgovorili da sadašnje potrošačko pravo je već dosta složeno, tako da će to biti teško i provesti. Dakle, u zaključku nema dovoljno podataka kako bi se utvrdila potreba koja se tiče prava povlačenja nedovoljno ispitanih proizvoda i predložene promjene i dalje vode ka još većem sukobu interesa koje ovlašćuju trgovce da i opet je govornica predbrza. Theoretical survey is necessary regarding the wider practical impact of the suggested changes before implementing them. Thank you very much. Thank you for uh, this uh, Hvala na ovom akademskom gledištu, na, ovim, na ova pitanja koja razmatramo. Evo, predložila bih da nastavimo sa gospođom Pišovom. koja će nam eh, dati gledište zemalja članica i ona predstavlja Slovačku trgovinsku inspekciju. Izvolite. Uh, uh, Hvala, dragi zastupnici i draga predsjedateljice. Ja sam iz Slovačke trgovinske inspekcije, to je glavno nadležno tijelo u području zaštite potrošača vezano za gospodarske interese potrošača, nazar tržišta. Odgovorni smo i za kemijsko zakonodavstvo vezano za opasne kemijske substance, energetski sektor, a također štitimo prava putnika u avioprijevozu. Što se tiče prava na povlačenje, cijenimo e, prijedlog komisije vezano za modernizaciju e, prava potrošača. Međutim, što se tiče prava povlačenja, ograničenje toga nije pravi pristup. To je najvažnije pravo potrošača, prema našem iskustvu samo nekolicina potrošača koristi e, te proizvode ne samo za testiranje, trgovci imaju kompensaciju za smanjenje e, vrijednosti e, dobara koje se ne koristi od strane trgovaca. Mi imamo probleme kada oštećena roba bude u paketima koji nisu oštećeni i onda moramo riješiti te probleme. Bojimo se tko će imati, na kome će biti teret dokaza, hoće li biti na strani potrošača ili će to biti na odluci trgovca da li je proizvod korišten ili ne. Mi smatramo da ako potrošač bude morao riješiti taj problem, to će biti skupo i dugotrajno i neće biti dobri rezultati. I mislimo da bi se ta odredba trebala brisati iz prijedloga eh, vezano za zaštitu potrošača. Kad govorimo o prodaji od vrata do vrata, imali smo mnogo problema sa akcijama eh, promoviranja vezano za ranjive potrošače imali smo određene slučajeve agresivnih e, praksi i također neželjene posjete u domovima potrošača od strane zaposlenika tvrtki koje se bave e, naplatom dugova. Prema našem gledištu smanjio se broj pritužbi i važna promjena bila je u članku 30 stavku 1. Također imamo sustav obavješćivanja tih e, promocija u našem nacionalnom zakonodavstvu kada trgovac mora poslati obavijest e, nadležnom tijelu vezano za takvu promociju i informacije vezane za to. Što se tiče transparentnosti u online eh, trgovinama, podržavamo taj prijedlog. Međutim, mislimo da odgovornost tih online eh, trgovina eh, nedostaje ovdje. Također stanje je drugačije od države, u svakoj državi članici. Slažemo se da odredbe kao što su pravo na povlačenje i zahtjevi za informacijama se trebaju primjenjivati za digitalne usluge također plaćanje zajedno sa osobnim podacima. dvaka kvaliteta robe, o tome se dosta govorilo prošle godine. To je važna izmjena, pogotovo za zemlje Središnje Europe, jer ako se različiti sastojci koriste u određenim proizvodima, onda bi i taj proizvod se trebao drugačije zvati. Slažemo se da je UCPD jedna sigurnosna mreža za takve slučajeve i izmjena UCPD-a je važna, pogotovo za nadležna tijela za provedbu koja nemaju mnogo iskustva sa UCPD-om. Također smatramo da bi države članice trebale biti aktivnije, na primjer, u određenim projektima i u razmjeni informacija. E, želimo vidjeti metodologiju vezano za dvojaku kvalitetu proizvoda jer želimo odgovore na naša pitanja u vezi sa tajnim kupcima. Sljedeće, sankcije ili kazne. Snažno podržavamo takav prijedlog zato što smatramo da sankcije ne bi trebale biti preventivne i represivne, već također bi trebale odvraćati od e, kršenja, pogotovo prekograničnim slučajevima. Važno je da ove sankcije budu ujednačene, jer sankcije sada u nekim državama članicama se razlikuju od države do države u velikoj mjeri, na primjer kad usporedimo sankcije u Italiji s drugim državama članicama iako bi dio tih sankcija trebao biti korišten za zaštitu potrošača, potreban je dijalog i suradnja sa ministarstvima financija. I zadnja točka koju bih spomenula je obeštećenje. Također podržavamo ovaj prijedlog, ali nemamo mnogo iskustva u takvim slučajevima, ali pretpostavljamo da jedno kolektivno obeštećenje u slučaju nepoštenih komercijalnih praksi bilo potrebno, pogotovo u slučajevima kao što su Dieselgate i vezano za određene portale. Međutim, mislimo da pravila za takvo obeštećenje treba biti jasna. Hvala. Thank you very much. Uh, and then for... Hvala lijepa. I iz perspektive potrošača govorit će nam gospođa Pahel iz Belka. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi zastupnici, dragi kolege. Hvala što ste me pozdravili na ovaj važan događaj danas. Uh, no, the other direction. Voilà. So, thank you very much. Um, so, talking about... Dakle, kad govorimo o prijedlogu direktive za modernizaciju i provedbu, samo bih rekla da ovo nije revolucija zakonodavstva o zaštiti potrošača kao što je predložila komisija, ovo je evolucija. To je jedan jako nužan napredak koji, moramo, koji želimo postići. I ova provjera primjerenosti koju je komisija provela prošle godine pokazala je da postoje dva problema sa zakonom o zaštiti potrošača koji inače dobro funkcionira. Dakle, nedostatak transparentnosti u digitalnom gospodarstvu za potrošače i veliki nedostatak e, što se tiče provedbe i obeštećenja. Dakle, sa ovim prijedlozima komisija pokušava riješiti ove probleme. Samo bih rekla da mislimo da ovi problemi postoje već dugo vremena za potrošača, pogotovo što se tiče obeštećenja i provedbe i zato vas molimo da što prije završite rad e, na tim predmetima. Sljedeći slajd. Počela bih sa provedbom i predlozima koji se tiču sankcija. Dakle, europsko pravo zaštitu potrošača je vrlo slabo, nema zube, da tako kažem, i pozdravljamo prijedlog komisije za strožim sankcijama. Trenutno poduzeća koja krše e, potrošačke zakone imaju sankcije koje mnogo variraju od države do države i naravno te sankcije nisu dovoljno visoke kako bi ih odvratili od nepoštenih praksi. Na primjer, E, ova afera Dieselgate sa Volkswagenom, samo vrlo mali broj nadležnih tijela je djelovao e, vezano za to kršenje potrošačkog prava. Samo da vam dam primjer, Nizozemska je nametnula kaznu od 450 tisuća eura, to je bila maksimalna kazna koju su mogli propisati i manja je od bonusa koji su dobili menadžeri Volkswagena, samo da to stavimo u perspektivu. Mi podržavamo taj prijedlog i imamo još jedan prijedlog što se tiče europske dimenzije raširenih kršenja propisi, propisa, komisija predlaže da bi maksimalna kazna trebala biti 4% maksimalne e, godišnjeg prometa e, poduzeća. i kazne bi bile propisane i u apsolutnim iznosima u novcu gdje je prihod poduzeća nije značajan. Dakle, u GDPR-u imamo kao maksimalnu kaznu 4% prihoda poduzeća na svjetskoj razini. I mogli bi izvući inspiraciju iz toga. Sljedeća tema. Uh, Sljedeća tema tiče se pravnih lijekova na koji imaju na raspolaganju potrošači. Danas potrošači nemaju izravne dobrobiti od zakona za zaštitu potrošača jer nemaju mogućnost e, pravnog lijeka koji je harmoniziran u cijeloj Europskoj uniji. To je zbog e, nedostatka učinkovitosti direktive. Jedan primjer toga je Dieselgate. U mnogim državama potrošači ne mogu podnijeti tužbu jer nemaju izravno dostupan pravni lijek jer nisu imali ugovor sami izravno sa Volkswagenom, na primjer. Samo nekolicini država članica, na primjer Belgiju i Ujedinjenoj kraljevini, postoje pravni lijekovi, ali oni su potrebni i u drugim državama. Prijedlog komisije pozdravljamo u tom smislu jer on govori o pravu na kompenzaciju na prekid ugovora. A želimo tu dodati i pravo e, na smanjenje cijena. Jedna točka koja nije koherentna u prijedlogu je da biste imali pravni lijek za UCPD, ali ne za direktivu o pravima potrošača gdje ne postoje sankcije ili pravni lijekovi koji su predviđeni za kršenje toga. I to bi trebalo također dodati u direktivu o pravima potrošača. Drugi stup prijedloga govori o transparentnosti online platformi. Kao što svi znamo, ugovori e, potrošača sa online platformama su u velikom porastu, međutim standardi e, za informacije od tih platformi e, nisu jasni, nisu dobro regulirani i stoga Potrošači su često zbunjeni kad kupuju online jer ne znaju od koga kupuju, da li od trgovca, da li od platforme. Dakle, kad pretražim nešto na internetu, trgovci možda plaćaju da se njihov ranking poboljša i potrošači ne znaju što, kakve rezultate dobivaju, da li su rezultati personalizirani ili ne. Dakle, sva ta pitanja znače da stanje nije dovoljno transparentno za potrošače. A kad potrošači ne znaju točno koja su im prava, to često znači da nemaju nikakva prava. Dakle, pozdravljamo prijedlog komisije u ovom prijedlogu za direktivu o potrošačkim pravima. Neću ići u detalje jer nemam vremena, ali samo bih spomenula što mi mislimo da nedostaje u transparentnosti na internetu. Pa tu je nekoliko stvari. Prvo, komisija kaže da je potrebno više transparentnosti u rangiranju ponuda, što je važno, dakle potrebni su kriteriji koji bi trebali biti javni, a mislimo da to nije dosta, jer ako pogledamo što je komisija predložila za uredbu Platform to Business, na koje se radi paralelno uz ovu uredbu za potrošače, postoji zahtjev da se objavi na koji se način e, važu kriteriji za rangiranje ponuda, jer to je važno, jer potrošač želi znati da li su rezultati pretrage temeljeni na prethodnom ponašanju kupca, na lokalizaciji i koliko ti kriteriji utječu na rangiranje rezultata pretrage. Dakle, ovo je predloženo za business to business, ali ne i za potrošače i mi ne želimo da potrošači budu manje zaštićeni i da budu imali manje transparentnosti nego business to business. To treba poboljšati. Već sam spomenula da trebaju postojati standardni pravni lijekovi, dakle posljedice u slučaju nepružanja informacija, još jedna stvar je personalizacija ponuda. Svi znamo da zbog e, svih tih podataka, algoritama, umjetne inteligencije koja omogućava tvrtkama da ciljaju svoje ponude i ciljaju na kupce i to shopping iskustvo personaliziraju. Mi smatramo da bi potrošači morali znati da je to personalizirana ponuda, da netko drugi će možda dobiti neku drugu ponudu. Dakle, to je važno u smislu transparentnosti. I zadnja stvar je odgovornost posrednika, kao što je već ispomenula kolegica prije mene. Prijedlog treba uzeti u obzir kakvo je stvarno stanje na tržištu, jer znamo da često posrednici najviše profitiraju na aktivnostima tih platformi dakle posrednici između trgovaca i potrošača, na primjer Uber i Airbnb, oni imaju velik profit od svojih aktivnosti, a to se ne odražava u potrošačkom pravu. Jer te platforme često nemaju nikakve odgovornosti. Dakle, u nekim okolnostima, ako, na primjer, platforma ima velik utjecaj, a to znači da oni nameću uvjete rada ili da uzimaju novac e, za svoje posredovanje, oni bi trebali također imati odgovornost za kvalitetu usluge. Jer bi potrošač bio u boljem položaju da se može direktno obratiti platformi za pomoć. I zadnja stvar, pravo na povlačenje. Pravo na povlačenje je najbolje poznato pravo potrošača u EU, to mnoge studije pokazuju. 95% potrošača, kupaca, smatra da je to pravo važno. Mislimo da trenutno u direktivi za potrošačka prava postoji dobra ravnoteža, što znači da potrošač može vratiti e, proizvod i dobiti novac natrag, ali ako je proizvod korišten više nego što bi to bilo dopušteno, onda trgovac može umanjiti novac koji će vratiti kupcu ili ga može u potpunosti odbiti vratiti novac. To je situacija kako imamo trenutno. Dakle, trgovci već imaju pravo da smanje iznos koji će vratiti kupcu. A to je ključ uspjeha elektronske trgovine jer potrošači znaju da ako nešto u nečemu pogreše, naroče krivi proizvod, mogu proizvod vratiti i dobiti novac natrag. I zbog toga mislimo da nije dobro da komisija predlaže da se značajno razvodni ovo jako važno pravo, pogotovo zbog toga što naša prva govornica je pokazala i rekla da ako nema dokaza za to, u prvom izvješću komisije 2017. u Refitu je jasno rečeno da ne postoje pouzdani podaci koji bi pokazali da postoji neka šteta u smislu previsokih troškova za, za trgovce. Po našem mišljenju, nije opravdano da se smanji razina zaštite potrošača jer ispitano je samo 99 malih i srednjih poduzeća, samo 17 većih poduzeća, samo 73 potrošača je upitano, od kojih 1,7% kažu da ponekad vraćaju proizvode koji su previše koristili. Samo to se dakle uzelo u obzir i prema tome ova izmjena nije opravdana i smatram da je jasno zašto ovdje želimo da Europski parlament odbije i odbaci ovaj prijedlog. I moj zadnji komentar za koji nemam slajd, ja samo želim reći da podržavamo prijedlog vezano za dvojaku kvalitetu proizvoda, mislimo da je to dobro obrazloženo. I potrebno je, kao što je rekla kolegica iz Slovačke, da to pomaže nadležnim tijelima da djeluju protiv e, nepravilnih praksi vezano za kvalitetu proizvoda koje se stavljaju na tržište. Hvala. Hvala lijepa. Hvala na ovim informacijama kada je riječ o strani potrošača. Prije no što dam riječ e, gospodinu Hendriksu, željela bih e, pozdraviti skupinu eh, eh, posjetitelja, gospođe Gebhardt, posjetitelja eh, gospođe Gebhardt, 13 studenta i dva nastavnika Felix Marija Bergmeister gimnazije, dakle učenici Njemačke, a isto tako vidim da u smješteni u najljepšem gradu u Flandri. Dobrodošli na naš odbor i sastanak odbora gospodine Hendriks. Želim da im dati riječ kako biste dali gledište malih srednjih poduzeća vezano uz predlega. Vi ste direktor eh, UEAPM-a, Enterprise Policy and External Relations. Hvala, gospođo predsjednice, štovane dame i gospode. Dobar dan, želim zahvaliti odboru IMKO što se pozvala i mene kao predstavnika organizacije malih srednjih poduzeća kako bi vam dao uvid u naše gledanje vezano s predlog Omnibusa. Na prvom mjestu trebate znati da paket novog dogovora oko eh, dakle, zaštite potrošača slijedo dugi put provjera dakle samih zakona vezano uz distribuciju, a isto tako i prava eh, potrošača i same direktive kao što sam uvijek kazao, trebalo identificirati dakle, one prepreke koje na neki način se preklapaju i konzistentnost, to je već krajnje vrijeme. Međutim, tijekom konzultacija koje smo imali sa članicama naših organizacija, e, mi se apsolutno se slažemo da je zakon o zaštiti potrošači e, ispunjava svoje te, međutim imamo ipak neke primjedbe kad je riječ o potrebi da se identificiraju e, upravo ove prekomjerne, pre, regulacija i nekonzistentnosti i preklapanja u zakonodavstvu. Nitko ne može dovesti pod pitanje da treba zaštititi prava potrošača. Usprkos tome, sam prijedlog e, gotovo da se isključivo bavi e, sa provedbom i sa kaznenim odredbama. A kad je riječ o kompletnosti samog eh, zakona o zaštiti potrošača, a isto tako i temeljem naših konzultacija, postoje rizici za mala i srednja poduzeća, a ne za Volkswagen ili za Ryanair, dakle koje nemaju niti odjele, eh, niti pravne službe, zaista se time može procijeniti izuzetno visokim i to treba jasno naznačiti. Stoga razočarava što komisija nije uzela u obzir da se smanje formalnosti da se apsolutno smanje e, odredbe, a da se pri tome ne smanjuju ujedno i mm, razina zaštite e, potrošača. Komisija i predsjednik Juncker e, su se pozvali na prekogranično kršenje prava samih potrošača, kršenje prava kao što je E, ukinuće zrakoplovnih linija, odnosno e, isto tako i e, dizel skandalom. Što se tiče dakle ovih velikih igrača, mi snosimo na neki način posljedice toga, kao što je to ujedno i GDPR, a isto tako i geoblokiranje. Što se tiče nesukladnosti čitavo vrijeme, to je jedan tematika za neke specifične sektore, a to sigurno nisu sektore iz područja malih i srednjih poduzeća, s obzirom da je cilj da se e, upravo E, ovo veliko kršenje e, dakle pravo potrošača suzbije i pravo predloženi e, predlozi daju razloga da se moguće interpretiraju neke stvari, a i same sankcije nemaju niti proporcionalnost u svojem sažetku. Što se tiče dakle, nas, mi nismo uključeni u prekogranične aktivnosti, ali smatra se isto tako daleko kršenjem prava memorandum o hm, dakle objašnjenju i koje isto tako govori o ovim prekograničnim kršenjima, a ipak 4% svih e, trgovina su e, ugroženi kroz e, ovaj, dakle, e-trgovinu, jer njihovim poslovnim planovima ne postoje nikakve namjere da se bave prekograničnom trgovinom. To je posljedica geoblokiranje, te isto tako i uredbe koja će stupiti na snagu u prosincu 2018. godine. Svakako sve to skupa nije uzeto u obzir kada su se stvarali ovi predlozi. Komisija smatra da e, se ne ispunjavaju svi uvjeti zaštite potrošača u nekim sektorima. Postavljamo pitanje da li harmoniziranje maksimalnih kazni će e, na neki način uopće riješiti ovaj problem. Sama poduzeća mogu imati ogromne prihode, ali mogu imati negativnu, odnosno gubitak, iskazivati gubitak e, velike kazne i fokusiranje svega treba e, usmjeriti na prevenciju. Dakle, promovirajući isto tako izvansudske nagodbe kao e, mehanizam, a isto tako i koordinaciju između država članica. E, kazne bi trebale ostati proporcionalne u svojoj naravi i trebali služiti za zaiste e, jaka kršenja i prekoračivanja prava samih potrošača. Dakle, same kršenja koje se komisija želi time suzbiti u nekim državama članicama znamo da je neproporcionalan ovaj predloženi tekst s obzirom na situaciju. Mali igrači na tržište mogu biti izloženi većem riziku i isto tako biti izloženi ovakvim e, neintencionalnim samim isto tako kršenjima. Samo zakon o potrošaču mora biti kao e, kazna za zadnje utočište, a isto tako e, s mala poduzeća koje nemaju svoje pravnike i pravne odjele e, podložene su ovim velikim rizicima. Financijske sankcije su samo proporcionalna ako je kršenje bilo namjerno i ako se ponavlja. Stoga nam treba jedan drugačiji pristup. Nije riječ o prijevarama kao što je to slučaj sa Volkswagenom, već je riječ o greškama koje se događaju. Kad je riječ o kršenju prava potrošača, to je nešto što se događa u svim e, državama članicama. Razina samih kazni u državama članicama nije presudna kad je riječ o učestalosti samog kršenja. A ono što možemo e, kazati da eksplicite e, odjemo da sve one kompanije koje nezakonito djeluju, osim kada im se ne bude preti velika kaznama, da je to glavni argument. Neke kazne i velike kazne ne dovode do izvršenja izvršavanje, e, do izvršavanje svojih obaveza. Kompleksnost samih pravila jest e, glavni razlog e, za nenamjerno kršenje i treba stoga se usmjeriti prema prevenciji, a isto tako kroz same opskrbljivače, ali isto tako, ali projekt o spremnosti potrošača je pilot projekt koji je dakle, proveo Europski parlament zajedno s našim prijateljima iz Eurochambera i utjekuje ovaj projekt i to je izuzetan primjer kako treba ići naprijed. Još jedna zadnja napomena što se tiče sankcioniranja kad je riječ o novom sporazumu sa potrošačima kako bi potrošači postali odgovorni i mora biti jednako stavljen naglasak i na ovaj segment. Još jedna točka koju želim spomenuti, a to je e, ugovor izvan službenih prostorija. E, tu postoje mogućnosti da države članice ograniče upravo ovakve e, kupovine izvan službenog sjedišta dakle trgovca. Ne treba ih smatrati nepoštenim trgovačkim praksama. E, vrlo često, to je naš argument, e, nakon što imamo harmonizirani pravni okvir, kad je riječ o ovim nepoštenim trgovačkim praksama, sada komisija žele vratiti sve skupa natrag, a to je protiv načela unutarnjeg zajedničkog tržišta, a isto tako i protiv načela proporcionalnosti pod motom da bismo trebali ipak kreirati u konačnici zajedničko tržište i unutarnje tržište velik broj malih i srednjih poduzeća e, zapravo je isključeno kako se uopće može uključiti taj harmonizirani zakonski okvir. Još jednu treću točku, a to je pravo e, na povrat. Pozdravljamo e, svakako ono što je komisija za obzir, a to je da se isključuje dvije obaveze trgovaca, a kad je riječ kod e, pravo na povrat, a što se pokazalo da je upravo bila neproporcionalna prepreka pojednostavljenje za poslovne subjekte koji neće biti više e, obvezni e, dakle na povrat robe kada su e, samo htjeli isprobati ovu robu. To je zaista smisleno i dodatno sami trgovci neće biti u obavezi da se naknade iznos za ovu ovako vraćenu robu. To je zaista E, smisleno i samo po sebi razumljivo. Svi oni koji su protiv toga da se upravo o dvije točke prepreke kao takve uklone, e, smatramo da zapravo se priklanjaju ovim prijevarnim aktivnostima. A što se tiče e-trgovine, mi smo sigurni i uvjereni smo da nemamo nikakve prepreke kad je riječ o online trgovinama, a isto tako je suglasnimo da mora biti jasno kupcima da ukoliko je riječ o privatnim ili službenim prodajama i da se primjenjuju e, zakoni odnosno pravila o zaštiti potrošača, a isto tako želimo kazati da se može indicirati da li postoji naknada ili nije predviđena kao takva. Kao zaključak, osim ovog podnastavljenja smatramo da je potrebno isto tako i prilagoditi smanjenjem definiranja kad je riječ o ugovorima izvan službenih prostorija i zaključenih kod kuće ili na radnim mjestima. Ovi ugovori bi trebalo ograničiti na poslovnom modelu koji se jasno isto tako usmjereni na e, i na ostale e, vrste prodaje, a isto tako obavijesti koje se daju moraju se usredotočiti kroz jedan jedinstveni katalog potreba, a koji treba se odnositi i na ove ugovore na daljinu, tako i na ugovore sklopljene izvan službenih prostorija trgovca i proizvođača. Hvala. Hvala vam lijepa. Ja bih e, dala sada priliku da se jave naši zastupnici, da postave pitanja i isto tako panelistima E, ću dati priliku, ali isto tako izvjestiteljima. Hvala. Hvala lijepo. Nekoliko komentara. Budući da to nisam mogla učiniti na početku i želim zahvaliti stručnjakinjama njihovim izlaganjima. Evo samo nekoliko riječi o našem kronološkom rasporedu. Dakle, ja ću predložiti nacrt izvješća na razmatranje idući tjedan i nadam se da ćete tijekom ljeta moći to pročitati gdje god bili. Imamo rok za podnošenje amandmana u rujnu i nadam se glasovanje u studenome i nadam se da ćemo na dijalog u januaru. Evo, to ćemo nastojati učiniti. Evo, Želim se osvrnuti samo na nekoliko točaka. Dakle, pravo povlačenje proizvoda, pa moram biti iskrena i reći da nema podrške većine u parlamentu prijedloga komisije. Mislim da nema smisla da parlament eh, povlači najpoznatije potrošačko pravo i mislim da kolege to neće moći podržati. I imam eh, jedno pitanje za našu prvu stručnjakinju, a to je da smo vidjeli dosta podataka i troškova i tako dalje, ali koliko ljudi ne bi kupovali online da nemaju pravo na povrat proizvoda? Mislim da je to klasika naročito za mala poduzeća. Naravno, velika poduzeća imaju svoje marke, brendove koji pružaju neku zaštitu potrošačima, ali malim poduzećima to treba kako bi ih e, potrošači uopće posjećivali i kupovali kod njih. Dakle, ne znam koji bi bio učinak uklanjanja ovog prava na povlačenje proizvoda kada je riječ o vjerojatnosti da će ljudi kupovati e, predmete online. Kada je riječ o kaznama, mislim da trebamo biti tu oprezni jer je definicija vrlo opsežna. Dakle, ako kažete da to šteti kolektivnom interesu potrošača, to je vrlo opširno, naročito u digitalnom svijetu, kao što je spomenuo naš četvrti govornik. Dakle, zapravo svako online poduzeće po definiciji prodaje u 27 i 28 zemalja, čak i jako to ne namjerava, dakle, zbog blokinga. Dakle, svako poduzeće bi se moglo tu naći u ovom potencijalno. Evo, mi želimo postići ono što je izvedivo. A osim toga, brine me i Mm, pitanje prometa, imamo to načelo već u GDPR-u, ali zapravo to, taj pojam prometa je već e, sam po sebi represivan i kada je riječ o prijedlogu da se to e, prebaci u svjetski promet. Dakle, kada je riječ o poduzećima koje nemaju značajnog prometa, dakle ako imate poduzeće koje ne zarađuje, e, onda ga kaznete sa 10 milijuna eura, pa to poduzeće će otići u stečaj. Dakle, ima li to smisla? odvoditi poduzeća u stečaj. Moramo pravno odrediti sankcije, no ako želimo kazniti poduzeća zato jer su naštetila potrošačima, svakako taj novac treba ići u ruke potrošača i to sam predložio u slučaju homologacije gdje smo predložili da sve što utvrde zemlje članice i e, komisija treba ići potrošačima i to je zapravo temelje kada je riječ o kolektivnoj naknadi zato jer niti jedan prijedlog komisije ne daje potrošačima ništa nego onima koji navodno djeluju njihovo ime, a ne samim potrošačima. Dakle, htjelo bih čuti mišljenje o tome. I također prodaja vrata do vrata i e, dvostruka kvaliteta i to me brine zbog učinka prijedloga komisije na integritet jedinstvenog tržišta, naročito kada je riječ o prodaji vrata do vrata. Dakle, ako kažemo da zemlje članice mogu to zabraniti zbog javnog reda i mira ili zbog poštivanja obiteljskog života, pa to otvara vrata drugim necarinskim preprekama, odnosno zemlje članice bi mogle uvesti zakonodavstvo na temelju zaštite obiteljskog života, što ne bi bilo razmjerno i na tome smo već radili u prošlosti. Dakle, htio bih čuti vaše mišljenje o tome i kada je riječ o dvostrukoj kvaliteti proizvoda. Dakle, rekli ste da recimo proizvodima različite sastojke na različitim tržištima i treba imati zbog toga drukčije ime. Dakle, e, tvrdite li da se Coca-Cola u Belgiji iz Belgije ne može nazvati Coca-Colom u jedine kraljevini budući da se ne e, sastoji od istih sastojaka. Dakle, trebali, li imati drugčije ime i da treba poštovati ukus na uh, istom tržištu i da se trebamo eh, zapravo riješiti raznolikosti jer bismo trebali biti jedinstveni u raznolikosti. Jer to je ono što ste u konačnici rekli. Kada je riječ o transparentnosti, slažem se sa predlogom komisije eh, da potrošači trebaju znati od koga naručuju, naročito na online e, portalima. I pitam se o rangiranju, dakle ne znam zašto bismo trebali imati drugčija pravila offline ili online. Ako idete u supermarket, niko vam neće reći da su predmeti na srednjoj polici tamo zato jer su na akciji. Zašto su ne bi to trebali imati online. Kažemo li da su potrošači blesavi u supermarketu, a nisu e, toliko možda blesavi po portalima. I također pitam se e, u vezi sa e, uklanjanjem posrednika, recimo ako uzmemo ono što ste vi rekli posrednici, naravno povezuju potrošače sa ponuđačima usluga. E, dakle, e, vi kažete da trebaju preuzeti odgovornost e, i podijeliti profit. Dakle, zašto onda Amazon bi se sam podavao i onda izbacio iz igre male proizvođače? Jer zapravo to bi bio u konačnici rezultat i to je zapravo nepotrebno proširivanje pravila za platforme, ali to ne želimo ovdje. Mi želimo zaštititi konkretna prava potrošača? Evo, to su moja vrlo kratka pitanja i e, radujem se na dolazećoj raspravi. Hvala na ovim zanimljivim pitanjima. Prelazimo na izvjestitelje u Sijeni i Pascal Arimon u ime EPP-a. Hvala gospođo predsjednice, ja bih e, želio zahvaliti ovim četirima stručnjacima na ovim zaista zanimljivim E, izlaganjem vezano uz regulativ omnibus e, koje ćemo uskoro i brzo obrađati pitanje kada je riječ o pravu na opoziv. Slažem se sa doktorom Verenom Klapštajn kada ona ističe da je zapravo sama problematika o tome što treba regulirati nije problem uopće kao takav jer u prvih 14 dana i zapravo oni ne nastaje, svi sudjenici na tržištu kažu da nemaju problema s tim, ne bi se trebalo onda znači baviti onime što zapravo u suštini nije problem i tu je dajem zapravo. No ipak, želim je postaviti pitanje, a kad je riječ o tome kako ćemo regulirati e, ono kada situaciju kada proizvod u okviru ovih 14 dana prava na povrat e, i pravo na opoziv e, ovoga, da li u tom slučaju e, treba doći doći natrag do trgovca prije nego što on vrati novac, e, pa i sam potrošač mora platiti prije nego što dobije proizvod. Kako gledate na tu situaciju? I imamo li brojke i statističke podatke u kojem broju slučajeva potrošač zapravo zadržava trgovac novac prije nego što je vraćena roba. Nije li to već postala apsolutno praksa svakodnevica da se prvo mora vratiti roba da bi onda trgovac uputio novac? To bi bilo prvo pitanje. Drugo pitanje upućujem E, organizacije BEO, kako sam dobro razumio, ali možda nisam dobro razumio, na vašem slajdu gore je pisalo da je sada već običajna praksa da sada već imate pravo u slučaju e, dakle, neovlaštenog korištenja smanjiti cijenu, ne znam na temelju koje e, pravnih relacije to i da li se to događa u prvih 14 dana i u kojem obojmu se to može uhvatiti. Prošli tjedan sam gledao na drugom programu CDF-u njemačke televizije jednu emisiju koja je izvještavala o tome da Amazon e, robu koja je vraćena naprosto uništava. Upravo zato što je ne može dalje prodavati ili zbog toga što Amazon ju ne želi prodavati dalje. Da li po vašem mišljenju je to zloupotreba prava na povrat proizvoda, a ako bi se i potvrdile da je to običajna praksa, da sve ono što je vraćeno, e, da se to više ne stavlja u prodaju, da li kao zakonodavci bismo i to trebali regulirati da se takve stvari ne bi događale. Hvala. Thank you and then... Hvala. U ime gospođa Gebhardt. Hvala lijepa. Možda možemo i dodati Kolega kad e, ovo pitanje postavljate da takva poduzeća poput Amazone i neki drugi koji kažu pa evo, naručujte, pa onda ćete moći vratiti robu ako niste e, suglasni s njom ili vam ne treba. To je ipak odgovornost samih poduzeća na koji način će e, reklamirati svoje usluge. O tome valja isto promisliti. Da li je tu i jedan dio odgovornosti samih poduzeća? To je temeljni razlog, a ne ono e, što ste vi kazali. A u, s tim u vezi mi pada na ovom um kada to kažete, kada poduzeće poziva da se što više kupuje i upravo s obrazloženjem da ono što ipak ne želite na kraju možete vratiti, tada i poduzeće mora znati što će s tom vraćenom robom. Na prvom mjestu želim istaknuti jednu stvar. Konačno moramo kazati da je dobro da Europska komisija ima o, jedan prijedlog vezano uz kolektivni povrata, a apsolutno nisam mišljenja da mala i srednja poduzeća e, tu bivaju oštećena, jer ako imamo takve sankcije i ako tražimo, e, dakle, isto tako odštetu od poduzeća u trenutku kada se ne pridržavaju pravile, a onda tvrditi da takve mm, stvari da bi to bilo nešto štetno za poduzeća, onda mislim da to je krivo gledište. Kako onda uopće možemo započeti raspravu? U prošlosti smo imali nekoliko primjera i jedan od primjera koje želim nazvati prije nekoliko godina se ovo odvijalo eh, ali koji može poslužiti kao primjer. Bio je riječ o, eh, samim dakle, zvukovima za mobitele, zvona, eh, kupovina i svi su neželjeno imali ugovor potpisan, a koji uopće nije bio potpisan, a tvrdilo se da postoje neki ugovor, online ugovor, tu su bili troškovi koji su išli na 5, 6, 11 eura, 5 eura znam, e, zato što je jedna od žrtava bio je i moj muž. I bilo je izuzetno teško izaći iz takvog aranžmana, a zbog 5 eura nećete započeti e, i, i krenuti s tužbom. No, ako milion građana je u ovom slučaju e, pogođeno takvim, to je pet milijuna koji zapravo su oštećeni e, od strane poduzeća koje je takvu uslugu e, naplaćivalo i naravno kolektivno sada se na neki način tražiti pravo kako bismo ostvarili pravo građana na odštetu, to je izuzetno važno pitanje i stoga mislim da je jako dobro da imamo ovakav prijedlog. Nije samo riječ samo o takvom skandalu, već i o onim slučajevima kada zapravo se ne bi e, isplatilo ići zbog ovih sitnih i malih iznosa e, ići na sud. Međutim, kada obuhvatimo e, veći sloj i širu sliku i naravno mala poduzeća e, nalaze se u jednom nezavidnom položaju ako se to dogodi. Još nešto bih željela istaknuti, a to je pravo odustajanja od kupnje apsolutno u mom klubu nećete imati ni na koji način podršku da pravo odustajanja, dakle pravo koje e, građani u Europskoj imaju i koje mogu koristiti da se na bilo koji način ovo pravo dovede u pitanje. Zbog čega? Zbog čega bi se to i dogodilo? Pa nemamo nikakve e, potrebe za time, pa nema isto tako ni naznaka da postoji masovnost ovakvih pojava koji ovo zloupotrebljavaju kako bi se osobno koristili. Zbog toga mislim da je to zaista, zaista žestoko ovako utvrđenje da zastupnici i neki drugi koji kažu da se e, zastupaju prava potrošača, da su to zaštitnici kriminalaca. Molim vas da to povučite, to ste kazali, e, to ne možemo apsolutno prihvatiti. Ne mogu prihvatiti, gospođo predsjednice, da takvi ljudi bivaju pozivani koji ovako nešto tvrde. Molim vas e, doista da se e, to tako ne čini. Platforme i samo rangiranje, to je izuzetno važna tema. Naravno, gospodine Daltone, da, Upravo je tako da e, u supermarketu imate visinu polica i vašeg proizvoda i naravno ovisi o tome koliko plaćaju tu svoju poziciju, da li skroz na vrhu ili skroz na dnu. To je jako važno, međutim možete ipak imati ukupan uvid kao potrošač ako želite pogledati gore dole. Međutim, kada pogledam kao što sam nedugo se i meni dogodilo da na meniju u restoranu i sam restoran e, pogledam njihov meni na platformi i kada mi se na web stranici, na pravoj web stranici pogledam, tek na trećoj stranici e, pronađem taj restoran, a onda tu nešto nije u redu. I to moramo svakako obuhvatiti jer to nije više jedan sveukupni pregled e, ponude, već e, možemo kazati da moramo ići u različite trgovine kako bismo uopće mogli uspoređivati. Evo to slikovito odgovor na vaše pitanje koje ste vi postavili gospodin Darkom. Ranking, algoritmi, uređivanje to je jedno pitanje koje moramo obuhvatiti i stoga želim postaviti pitanje i uputiti ga stručnjacima da to je jedno od jako važnih pitanja o kojima ćemo morati prozboriti. Hvala. Gospodin Švab. Ähm, Hvala, gospođo predsjednik. Hvala na ovom E, pozivu koji smo dobili, isto tako stručnjacima koji su nam sa različitih strana, a kad je riječ o, o direktivi i kad je bilo zaštite potrošača riječi, kad smo razgovorili, um, kada smo zapravo digitalne platforme koje tada nisu bile u prvom planu. Kao nekadašnji izvjestitelj danas utvrđujemo da ipak je dosta toga dosta dobro uspjelo i to je dokaz o tome da samim pravom na opoziv imamo puno manje poteškoća nego što smo mislili. Osobno me to i uvjerilo, ne vjerujem da kada je riječ o Eh, o regulativi koja je potpuno jasna i koja ima na nekim mjestima svoje ograničenje da stvaramo i bolje pravni okvir. No, ako potrošači točno znaju koja su njihova prava, tada onda i to pravo mogu u Europi i koristiti. To je riječ kada je riječ o avioprevoznicima, jako jasna pravila smo postavili, a isto tako je to i sa pravom na opoziv. A ako tu sada na bilo koji način ograničujemo neke segmente, onda to neće biti dobro. To će se odnositi i na digitalno e, trgovinu koja je time pospješena, a i ne smijemo neke stvari dovoditi u pitanje. No, ako trebamo harmonizaciju i mm, ono što će koristiti potrošačima, tada bi želja bila da se uspije u tome da u području svih ostalih tematike imamo srazmjerne e, rješenja koje vrijede u čitavoj Europi. a želim isto tako e, suglasiti se sa izvjestiteljem da tu jedinstvenost i harmonizaciju ne smijemo na bilo koji način narušiti. U nekim e, članicama imamo probleme kada je riječ o ovim E, trgovinama na kućnom pragu ili na pragu vrata, pa možda imamo i druge mogućnosti putem nadzora, eventualno da se to riješi na razini države, a jako je važno da nam stručnjaci kažu koje mogućnosti imaju e, članice Europske unije da se ovakve e, zloupotrebe suzbiju i koje se događaju u samo nekim članicama na licu mjesta koje mimo svih pravila koji na bilo koji način se ne krše u ostalom dijelovima Europe. Hvala, Katrin Hvala, gospođo predsjednice i hvala našim stručnjacima. Mislim da je bilo korisno razmotriti neka od pitanja koja ste povodstavili, naročito u vezi sa transparentnošću u online trgovinama i prekograničnim zlouporabama. Evo, ja bih spomenula jedan konkretan primjer i o tome želim čuti vaše mišljenje. A to je sekundarna prodaja karata gdje imamo zapravo reket na štetu naših potrošača i mislim da to poprima ogromne razmjere. Recimo ako pogledamo ono o čemu nam pišu građani, recimo imamo potrošače koji žele vidjeti recimo predstavu poput Hamiltona u Londonu, ali na Viagogu karte su se prodavale po tisuća funti i preprodavale su se, a preprodaja karata za Hamiltona je bila strogo zabranjena. Zatim e, imamo tu i pitanje antitrust e, tijela u Italiji, dakle opet Via Gogo zbog e, navođenja potrošača na krive zaključke, dakle zavaravanja potrošača. Evo, to su neki od primjera koja moramo razmotriti i koja bi riješila također pitanje što mogu učiniti potrošači. Ako vidimo kako se e, potrošači tu iskorištavaju što je neprihvatljivo, naročito nama kao odboru IMKO, pitanje je što možemo mi učiniti kako bismo spriječili to iskorištavanje i zlouporabu. Imamo recimo sajtove za preprodaju karata koje bi trebale to činiti po nominalnoj cijeni i naravno treba postojati veća transparentnost kao što ste i e, vi stalno spominjali u svojim izlaganjima. imamo također i e, etičke sudove da recimo e, naknada za preprodaju, o tome gdje je e, točno fizički lociran e, prodavač i tako dalje. I to su web stranice platforme koje imaju ključnu ulogu u tome koje se oglašavaju, a ljudi samo traže karte i ne shvaćaju zapravo što čine kada ih kupaju i nađu se u neprihvatljivim situacijama. Evo, ja se tu obraćam našem izvjestitelju Dani, dakle, jedna zastupnica je zauzela stajalište po tom e, pitanje i e, Imali smo e, dakle 10.000 karata koje su bile zapravo nevaljane i zatražili su onda i obeštećenje u visini od 1000 funti. I jedan potrošač je platio 4000 funti za četiri karte što je uključivalo također i odlazak E, iza sa Edom Sheeranom. Dakle, pitam se ima li prostora u ovoj raspravi za razmatranje ovakvih pitanja ili smatrate li što, da postoji nešto što biste mogli dodati tome. Evo to sam navela kao primjer zato jer je lijepo imati konkretne primjere kada govorimo o ovakvim e, nepoštenim e, trgovinskim praksama i tako dalje. No hvala vam na vašim izlaganjima, to je bilo doista vrlo korisno i od pomoći. Hvala Catherine, a sada vraćam riječ našim stručnjacima. Evo ako biste mogli jedan po jedan odgovoriti na pitanja koja su vam postavljena. Gospođa Klapšajn. Hvala. Gospodine Dalton, naravno ne možemo odgovoriti na pitanje koliko ljudi neće kupiti ako nešto im oduzmete. Pravo na e, povlačenje je zapravo nastalo zato e, da bi se e, nadoknadila neka nepravda i u slučajevima kada ne možete ispitati sami nešto u, trgovini. Dakle, ako vidite, zapravo ne, situacija nema dovoljno podataka, dakle treba vidjeti što će se e, e, dogoditi u, ekonomskom smislu. I htjela sam istaknuti da ono što se predlaže jest e, nešto što će oštetiti potrošače, bili oni e, voljni to testirati ili ne. I sada već u Njemačkoj se uslijed e, promjene zakona 2013. godine razgovaralo o tome koliko potrošače smiju ispitivati proizvod i izrečito je e, rečeno da oni zapravo više e, ispituju proizvode nego što se to čini u trgovinama. Dakle, o tome se razgovaralo i prepoznalo se zapravo da je to nešto što bi moglo dovesti do veće sigurnosti potrošača. Da odgovorim na pitanja na engleskom ili na njemačkom za one koji su govorili njemački pitanje gospodina Rimona. Pa, ako sagledamo razvoj čitavog prava na povrat proizvoda, zapravo situacija je sada bolja. Zapravo potrošač može zatražiti obeštećenje ako želi. I tu se vraćam na stanje u Njemačkoj. Ako to želi, ali ako ne želi ne mora on odlučuje hoće li zatražiti veću zaštitu ako je želi, ako ne želi e, više e, zaštite, onda može pratiti samo proizvod, a ne tražiti i naknadu. Razmatrajući podatke o tome koliko potrošača bi iskoristilo to pravo, pa e, zapravo treba reći da, ne treba razmatrati ovo rano šećenje zato jer potrošači to ni ne rade, ali ne bih htjela oduzeti to pravo potrošačima za one koji to žele iskoristiti. Kada je riječ o ekonomskim aspektima, recimo činjenice da Amazon uništava mnogo robe, pa e, mislim da to ima i učinak na okoliš, ovo pravo na e, povrate, odnosno povlačenje proizvoda. Ali i trgovac e, može ponovno odlučiti prodati tu robu. Ako se usvoje predložene izmjene. Imamo tu i troškove dostave i ekološki učinak toga, zato jer se nešto dostavlja potrošač on to stavlja natrag i ako ne dobije naknadu, onda traži ponovno dostavu, što nije baš ekološki. Evo, mislim da su to bila sva pitanja koje su bila upućena meni. Hvala. Ja ću prvo odgovoriti na pitanje o dvojakoj kvaliteti proizvoda. Mislim, ako kupimo sir ili deteržent, na primjer, koji se zove XY u državi 1, očekujete da taj proizvod ima iste sastojke i u državi 2. Dakle, morate spomenuti na pakiranju proizvoda da proizvod ne sadrži, na primjer, palmino ulje, ili da je deteržent, na primjer, za slovačko tržište i tako dalje. Mislim da bi trebalo stajati na pakiranju to i to je po mojem mišljenju drugo ime proizvoda. Dakle, ako se na pakiranju, ako na pakiranju stoji da je proizvod namijenjen za to i to tržište. Yes, thank you very much. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na glavna pitanja. Počet ću s odgovorom na pitanje gospodinu Daltonu o rangiranju, zašto je potrebno poboljšati transparentnost. Pa kao što sam rekla, važno je potrošačima da razumiju kakav tip poru, ponude dobivaju i na čemu se ta ponuda temelji. Mislim da je dobra ova usporedba sa supermarketom, ali ne funkcionira baš na taj način kako ste vi to opisali. Dakle, nije to na isti način u trgovini prikazano i online. Prva usporedba bi bila da prolazite kroz supermarket, a proizvodi na policama mijenja im se cijena zbog toga što baš vi prolazite tu. Ako ja hodam iza vas, za mene će biti drugačije cijene. Dakle, takva bi usporedba bila sa onime što se zapravo događa online i zbog toga nam je potrebna bolja transparentnost i da potrošači dobivaju informacije zbog čega su dobili takvu ponudu. Na što se tiče sankcija, ovdje govorimo o maksimalnim kaznama. Dakle, komisija predlaže da te maksimalne kazne moraju biti na raspolaganju državama članicama, da ih mogu odrediti, a uvijek imaju mogućnosti određivanja manjih kazni a također postoji dugi popis kriterija koje države članice moraju uzeti u obzir dakle kakva je priroda kršenja, da li se opetovano krši propis i slično. Također e, tu je bilo i pitanje o odgovornosti i zašto bi se tražila e, podijeljena odgovornost. Pa to bi vrijedilo samo za određene situacije gdje je posrednik na dominantnoj tržišnoj poziciji. I mislim da je pošteno da ako ta dominantna pozicija ima utjecaj na ekonomski odnos, bilo bi pošteno da potrošač može uputiti svoj prigovor ili upiti platformi. Pitali ste i za pravnu osnovu vezano za pravo trgovca da smanji e, iznos naknade vezano za pravo povrata ako je proizvod duže korišten i ako mu je smanjena vrijednost. Pa nemam sve dokumente sa ali to je članak 10 ili 15 e, direktive o pravima potrošača. To je jedno novo, bilo novo harmonizirano pravo koje je uvedeno 2011. kad je predstavljena direktiva. Ta to nije bilo u prethodnoj direktivi, to je bilo novo, nova odredba kojim su trgovci dobili to pravo E, također ovo što ste Ketrin e, vi spomenuli vezano za preprodaju karata, da to je ogroman problem za potrošače. Mi smo već dva put pisali Europskoj komisiji i mreži CBC, dakle mreži nadležnih tijela za potrošače, oni su se oni su počeli izviđati tu situaciju, ali nisu još zauzeli zajednički stav protiv tih e, prodavača koji e, takve prakse koriste. Dakle, prakse gdje se e, organizirano prodaju karte iznad svoje cijene, to bi se trebalo zabraniti, ali još izviđamo kako ćemo djelovati po tom pitanju zajedno s državama članicama. Hvala. Hvala. Odgovorit ću prvo gospodinu Daltonu. Predlažem da možda pogleda sam tekst vezano za raširano kršenje. U samom pravnom tekstu nećete naći spominjanje tog e, raširenog e, kršenja propisa. Sve je vrlo nejasno zapravo. A što se tiče prava na povrat, imam dojam da je komisija predložila da se to preskoči, to pravo povrata. A to nije istina, pravo povrata će i dalje postojati, ali samo u nekim slučajevima će se dogoditi izmjene. I ne razumijem zapravo u čemu je tu problem. Imamo podatke, imamo belgijsko istraživanje iz 2007. gdje 5 od 100 potrošača priznalo da nisu nikad namjeravali kupiti proizvod kada su ga naručili preko interneta. 5 od 10 dakle je priznalo. Zatim prodavači imaju mnogo pritužbi, namještaj recimo se vraća, jer je na primjer korišten za nekakvu zabavu i onda ga drugi dan vraćaju, isto vrijedi i za luksuznu odjeću. Potrošači u toj odjeći idu na zabavu i onda je nakon toga vrate. U Belgiji mnoge, mnogi televizori će se vjerojatno vratiti nakon što se više neće koristiti nakon ovog debakla. I tako dalje, mnogo je primjera. Da li vi smatrate da je to pošteno ponašanje? Ako kupite neki proizvod, onda ga koristite i onda ga vratite. Po meni je to prevara. I to je jedino što sam ja htio reći gospođa Gepha. Dakle, za mene je to prevara. Ako vi kao potrošač koristite proizvod i onda ga vratite. Moramo ovdje biti iskreni i pošteni. To sam samo htio reći. I ne razumijem da organizacije potrošača zašto se one ne slažu s time jer ovo je jednostavno nepošteno ponašanje od strane potrošača. Što se tiče prava povrata, tu moramo vidjeti koji je razlog zašto se to pravilo i pravo uvelo. Logika iza toga je da se obično prodaja vrši tako da se složite oko cijene i proizvoda. A preko interneta ovdje imamo daljinsku prodaju, na primjer to je bilo i prije preko kataloga, onda ne možete vidjeti proizvod. Dakle, jedini razlog za pravo povrata je taj kako bi e, potrošač mogao vidjeti sam proizvod, jer u fizičkoj prodavaonici potrošač može vidjeti proizvod i tu se dakle ne poštuje racio legis e, prava povrata. Svi govore da o ovom nemamo podataka, pa neke podatke imamo i odradili smo konzultacije sa svojim članicama, organizacijama i mislim da i to ima neku vrijednost kada komisija se konzultira sa organizacijama, predstavnicama u cijeloj Europi, da podaci koji koje dobiju od njih i njihove pritužbe da se uzmu u obzir ozbiljno. Spomenut je i Amazon, dakle rekli ste da oni uništavaju proizvode koji se vrate. Mala i srednja poduzeća ne uništavaju e, proizvode koji se vrate. Moram vas pitati, da li ikad kupujete proizvod kojem je oništeno, pa, kojem je oštećeno pakiranje, pa nećete ga kupiti. Čak i ako je oštećeno samo pakiranje, trgovac ima određeni gubitak. A sustav slanja, povrata proizvoda, pa mnoge velike tvrtke imaju velike probleme zbog toga što se mnogi proizvodi vraćaju i to je velik trošak za njih. Također ne razumijem zašto se ovaj argument koristi da ako želimo poboljšati ovo pravo povrata da bi to išlo na štetu za e-trgovinu. Pa prije svega zašto je e-trgovina bolja od normalne prodaje. Mi se zalažemo za e-prodaju zbog toga što je to dodatna prednost za mala i srednja poduzeća. Ali ona nije bolja od fizičke prodaje. Dakle, nema nikakvog razloga da te dvije izmjene u zakonodavstvu da će e-prodaja postati manje popularna. Jer još jednom ovdje se radi o zloupotrebi ovog prava na povrat. zadnje pitanje, ne sjećam se od koga je postavio gospodin Armon, e, dakle prodaja od vrata do vrata i kako riješiti probleme tu, pa moram iskreno reći ne znam koji su tu problemi. Mislim da samo u Češkoj postoje takvi problemi. Možda i tu mogu iskoristiti argument da nemamo dovoljno podataka da zapravo prepoznamo da tu postoji neki problem. Hvala. Hvala. Prije nego što dam riječ izvjestitelju, dala bih riječ Europskoj komisiji. Imamo dvoje predstavnika, gospođa Rodriguez Galino i gospodin Prijeditis. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mi ćemo se oboje javiti za riječ e, o različitim temama koje su spomenute ali samo ukratko bih e, vam zahvalila na organizaciji ovog saslušanja. Hvala i izvjestitelju, hvala na ambicioznim e, rokovima, a to znači Da, i mi imamo ambiciozne rokove. Hvala naravno svima koji su upitali pitanja. Ne mogu na sve odgovoriti a mislim da to i nije svrha ovog sastanka. Komisija će imati druge prilike da o tome razgovara s ovim odborom. Podsjetila bih vas koji su ciljevi ovog omnibus prijedloga i također prijedloga za aktivnosti koji je drugi dio ovog paketa za potrošače. To je kao prvo bolja provedba potrošačkog prava, vezano za ove prijedloge o kojima ste razgovarali, dakle e, sankcije, pravni ljekovi i slično. Također potrebno je i modernizirati zakonodavstvo zbog novih izazova koje donosi digitalno tržište. Također imamo smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeće i stoga čujem da ovaj prijedlog povrata nije baš popularan. Zatim tu je pojašnjenje nekih postojećih pravila koje je bilo teško provesti, na primjer treba pojasniti ovu dvojaku kvalitetu proizvoda i prodaju od vrata do vrata. Još nešto što su svi gotovo spomenuli, a to je ovo pravo povrata, tu bi nešto rekla. Kako je, kako je stalište komisije o tome, a to je da povratimo ravnotežu između visoke razine zaštite potrošača, ali također i konkurentnosti za poduzeća, pogotovo za evropske, europska mala i srednja poduzeća koja prodaju proizvode preko interneta. Podržavamo pravo povrata, ali smatramo da europsko zakonodavstvo možda trenutno stavlja prevelik teret na trgovce pravila su prekompleksna i mogu dovesti do nepotrebnih sporova. To je zbog trenutne obveze trgovca da primi vraćeni proizvod i da se onda prema njemu odnosi kao rabljenom proizvodu. E, tu postoji zabrinutost za smanjene vrijednosti proizvoda i to može dovesti do dugog procesa e, rasprava i teško je tu postići sporazum. Stoga mi predlažemo jednostavnija i predvidljivija pravila vezano za povrat. Potrošač ne smije koristiti proizvod više nego što je to potrebno da provjeri da li proizvod e, funkcionira i onda snosi rizik gubitka do 100% vrijednosti proizvoda, a trgovac više ne smije imati teret eh, da eh, odlaganje proizvoda eh, kao rabljenoga. Već smo mnogo o tome danas razgovarali, neću se na to vraćati. Ali želim naglasiti u našem prijedlogu vezano za pravo povrata to će imati utjecaj samo na manjinu, mali dio potrošača, a to su oni koji ne rukuju oprezno proizvodom u kontekstu ovog prava povrata. Ništa se neće promijeniti za većinu potrošača koji koriste ovo pravo povrata u skladu sa svrhom e, te odredbe, a to je da testiraju proizvod na isti način kao što bi ga testirali u fizičkoj trgovini. Što se tiče argumenta koji su izneseni danas e, vezano za to da bi predložena pravila otvorila vrata trgovcima e, za zlouporabu svojeg položaja. Pa ako trgovac želi prevariti potrošače, on neće vratiti novac potrošaču bez obzira na pravila. A takvo ponašanje treba riješiti e, jačim, jačom provodbom pravila koja su također dio našeg prijedloga. Pošteni trgovci i velika većina trgovaca zaista jesu pošteni, će poštivati pravila i trudit će se da udovolje svojim potrošačima također kako bi izbjegli štetu na svoj ugled, a to je jako važno, dakle ugled na online tržištu jer jedna negativna recenzija može imati jako negativan učinak na, na trgovca koji prodaje proizvode na internetu. Također spomenute su i kazne, spomenut je način izračuna kazni, dakle koji uzima u obzir prihode to smo uzeli iz drugih e, akata, na primjer, pogotovo iz GDPR-a. Uzeli smo i mehanizam izračuna iz drugih akata, dakle vezano za prihod poduzeća i moram reći da neke od naših država članica imaju i veće maksimalne kazne od ovih 4% koje smo predložili, ali učinak koji to može imati na poduzeća što se toga tiče, želim pojasniti da ovaj maksimalni iznos koji predlažemo je samo za ova široka i učestala kršenja. A što mislimo time? To su kršenja koja će biti predmet zajedničkih aktivnosti nadležnih tijela Europske unije u okviru e, mreže za zaštitu potrošača kao što je pokazalo iskustvo ove akcije bave se gotovo isključivo velikim poduzećima a ne malim poduzećima. Zatim dvaka kvaliteta Oprostite, možete li malo skratiti jer već smo, već nam ponestaje vremena, a imamo još to čeka na dnevnom redu. Ne mogu na sva pitanja odgovoriti. Završit ću samo s dvojakom kvalitetom proizvoda. Samo bih spomenula da ne želimo braniti proizvode koji imaju različite karakteristike naš prijedlog tiče se proizvoda koji se stavljaju na tržište kao identični, ali koji se u značajnu razlikuju. Nadamo se da će metod, ova metodologija koju trenutno testiramo pomoći državama članicama da identificiraju koji su proizvodi identični, koji su sličnosti, koje su razlike, ali priznajemo da postoje proizvodi sa različitim karakteristikama vezano, ovisno o zakonodavstvu države članice, ukusu potrošača, dostupnosti sirovina, da se oni mogu stavljati na tržište pod istim imenom, a države članice moraju opravdati e, pojedini, sve pojedine slučajeve gdje žele naglasiti da su to nepravilne prakse. Ehm, još sam htjela govoriti o prodaju od vrata do vrata, transparentnosti i pravnim lijekovima, ali nemamo nažalost vremena za to. Nadam se da ćemo se moći na to vratiti u budućnosti. Hvala. Hvala. Da, to će biti moguće. Dala bih sada riječ izvjestitelju, izvolite. Hvala lijepo, bit ću i pokušat ću biti e, kratak e, tri područja na koje se želimo osvrnuti. Gospodin Hendriks, želim vam čestitati i vi ste ujedinili gospođu i mene ako znate povijest ovog odbora. To je izuzetno rijetka pojava. ne mogu prihvatiti ono što ste kazali u Mi smo zapravo odbor potrošača i ne vjerujemo da su oni prevaranti. A možda postoji neka zloupotreba, to ćemo pogledati i sagledati, ali sve u svemu, ukoliko uzmete e, pravo na povrat, e, onda isto tako e, možete uzeti argument nepoštenim trgovcima, a imate mogućnost da se takvi nepošteni trgovci da odbiju povrat novca i kad postoje problem, ako potrošač dođe u tako lošu poziciju ne može se obraniti. I to je sukus svega. Vidjeli ste u i mi smo udruženi kada reći i apsolutno protiv vaše e, stava i znate kako će stvari biti. To je prva stvar. Druga stvar, ako pogledate kamo nas to sve vodi u dugoročnom smislu i, ako razlikujete između e, poslovne prakse i zakonodavne obveze, a isto tako i tržište kada uzme obzir što je to za gospodarske subjekte, šta je to pravo, što je to pravo na povrat, e, tako je to osnaživanje samih potrošača kao posljedica oni koji jeftinije prodaju sa manjim troškovima i upravo oni će imati svoju kalkulaciju neke e, bolje e, poduzeće koje će naplatiti to više jer e, daju bolju uslugu kupcima, što znači da potrošač ima izbor. Uzeti jeftin proizvod gdje nemaju nikakva potrošačka prava ili onaj skuplji proizvod e, gdje će bogataši platiti više. Rainer, zdirizirate cijelo tržište i to to nema nikakvo opravdanje. Pa čak i kad postoji jedan dio zlopotrebe ako želite pojačati e-trgovinu prije svega na onim tržištima gdje gdje ga nema, morate svakako imati povjerenje u potrošače i da će dobiti povrat novca u slučaju nezadovoljstva. I to je zapravo svi moji kolege dijele ovo mišljenje. Još nešto vezano uz e, dualnu kakvoću i isto tako tog sam se brinuo kada e, govorite isto tako za slovensko, slovačko tržište ili neko drugo i za neko belgijsko tržište, jedan to isto proizvod e, to je zapravo e, dijeljenje unutarnjeg tržišta i to je ono e, što je suzbijanje toga. Kada je riječ o stvaranju rang lista, e, to je ogromno područje i svakako se veselim već raspravu o tome. Želim odgovoriti samo ono što je otkazao i što ste kazali o supermarketi. To se upravo događa i offline kada je to Delhez, posjetite Ustrat, imat ćete različite proizvode nego u Delhezu negdje drugdje E, izvan grada. Dakle, različite cijene iz različitih razloga, što znači kupci plaćaju različite cijene. Taj isti potrošač bi mogao dobiti jeftiniji proizvod jer je kupio proizvod e, isti dan negdje drugdje, što znači da dobiva popust e, i u offline svijetu. Ista stvar se događa i u online trgovini. Možda imamo različita mišljenja između nas samih, a isto tako se već sve rasprave, ali sam htio naglasiti ove stvari koje sam istaknuo. I općenito, e, tvoje izvješće e, ću izneti sljedeći tjedan i već se sada veselim da prođemo kroz sve ove teme u idućih nekoliko mjeseci. Hvala lijepa, hvala. Eto, štivo za čitanje eh, kroz ovu ljetnu stanku koja je pred nama. Sa ovime želim zahvaliti našim panelistima koji su nam dali uvita u svoje razmišljanja, a isto tako i komisiji izvjestitelji izvjestiteljima ocjeni Time možemo završiti ovu točku dnevnog reda i sada preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to su razmatrane kompromisnih amandmana, a kad je riječ o pravilima i postupcima za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Izvjestitelj Nikola Danti. Nikola, imaš riječ. Hvala, gospođo predsjednice, hvala svima. Na početku želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i cjelokupnom osoblju, našim suradnicima u klubovima i pojedinim asistentima naših zastupnika i izvjestitelja u Sjeni. Do sada smo odradili dobar i naporan posao i mislim da ćemo u sljedećih nekoliko sati moći se sporazumjeti oko teksta. Kao što znate imamo više od 60 stavaka u tekstu koji je dosta obsržan, a ja sam htio danas izdvojiti samo najvažnije dijelove teksta, one dijelove koji određuju sam tekst i dijelove koji su bili malo više problematični, odnosno na kojima se moralo više raditi kako bismo ujedinili stajališta. Jučer smo imali posljednji sastanak izvjestitelja u Sjeni i usredotočili smo se na tri Posljednje ključne točke ove uredbe, članak drugi, područje primjene, članak četvrti, koji se odnosi na odgovorne osobe, referentne osobe i na članak koji se odnosi na ovlasti nacionalnih tijela. Evo, ako mi dopuštate, ja bih sada razmotrio neke od tih e, članaka, odnosno stavaka. Kada je riječ o području primjene, od samog početka nismo smatrali poželjnim preveliko proširivanje područja primjene. Znamo da je cilj ove uredbe to da se obuhvate svi usklađeni proizvodi, a neki su amandmani nastojali proširiti područje primjene i na neusklađene proizvode i smatrali smo to pretjeranim. Znamo da je to uredba koja je osvojio parlament 2013. godine i sada se nalazi na vijeću u očekivanju da se prevlada blokada u vijeću da vijeće konačno usvoji stajalište i znamo, kao što će se i vidjeti u raspravi, da postoji i pitanje uredbe o uzajamnom priznavanju za koje je izvjestitelj gospodin Štefanec. Dakle, ne bismo htjeli da tu dođe do preklapanja i do poteškoća u usklađivanju ovih zakonodavnih akata. Mi smo međutim spremni djelomično proširiti neke odredbe ove uredbe, naročito sve dijelove koji se tiču carinskih pitanja 26. i 30. članka za neusklađene i usklađene proizvode i to će nam omogućiti bolji nadzor, naročito nad onim proizvodima koji ulaze na jedinstveno tržište putem carina. Također e, imamo i članak četvrti koji je važan dio ove uredbe koji e, spominje odgovornu osobu a definicija se nalazi u prvom prijedlogu komisije i to smo mi izmijenili i u jezičnom obliku, a također smo htjeli naznačiti točno koje su odgovornosti te referentne osobe. Cilj e, postojanja te osobe je ispuniti jedan jaz u odgovornosti koji sada postoji u nekim e, sektorima trgovine, naročito u trgovini online. I također u vezi sa nekim vrstama proizvoda koji se plasiraju na tržište, a za koje ne postoje službeni uvoznici koji inače imaju vrlo stroge obveze ili E, kada je riječ o proizvodima koji su europskog porijekla, međutim za koje su odgovorni sami proizvođači. U velikoj većini slučajeva želim naglasiti da se ništa neće promijeniti budući da su za proizvode odgovorni ili uvoznici ili proizvođači, ali to će promijeniti situaciju u vezi sa online proizvodima za koje često ne postoji odgovorna osoba i promijenit će se stanje u vezi sa nizom proizvoda koji ulaze u Europsku uniju iz trećih zemalja i time ćemo osigurati da ulaze samo proizvodi koji su sigurni i da se e, onda odredi referentna osoba koja će moći biti sugovornik potrošačima u slučaju da tijela za nadzor tržišta zatraže odgovarajuću procjenu ili da se postave pitanja u vezi sa samom sukladnošću proizvoda. Kada je riječ o člancima 7. i 8. odnosno protokoli o razumijevanju javno-privatnog partnerstva. Dakle, mi smo htjeli ukloniti članak sedmi zato jer je on sadržavao jedno opasno preklapanje između ad hoc savjetovanja i isplate jedne svote od strane privatnika e, nacionalnim tijelima. Dakle, htjeli smo izbjeći sve moguće sukobe interesa, ali istovremeno smo htjeli naglasiti to da je potrebno uspostaviti snažnu i pozitivnu suradnju između nadzornih tijela i privatnih subjekata, dakle bilo da se radi o pojedincima ili o udruženjima i također kako bismo sačuvali neovisnost tih suradnji, dakle da se uspostave protokoli o razumijevanju između nacionalnih tijela i subjekata i da se to onda dojavi svim nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se omogućila dobra suradnja između nacionalnih e, tijela, komisije i pojedinih poduzeća. Zatim e, članak 14. je bio još jedan e, važan dio, dakle alati na raspolaganju nacionalnih tijela. Evo, mislim da smo tu iznašli dobar kompromis u vezi sa ovim osjetljivim pitanjem ovlasti nacionalnih e, tijela za nadzor tržišta, mislim da ona moraju imati alate koje će mu omogućiti e, odgovarajući nadzor, ali te ovlasti i te alate treba primjenjivati na razmjeran način i u skladu sa e, zakonskim poredkom svake države. Također, Razgovarali smo o jednom načelu i to je bio predmet velikih rasprava na sastancima izvjestitelja u sjeni, dakle ovlast zatvaranja web stranica, dakle e, stavak, e, podstavak H stavka trećeg. Dakle, to vlasti mogu prevoditi samo putem pravosudnih vlasti. Ukoliko naravno za to postoji i potreba, odnosno ako se putem interneta prodaju nesukladni proizvodi, dakle samo nadležne pravosudne vlasti imaju pravo zatvarati web stranice. Zatim imamo tu članke 31 i 33, stvaranje mreže na europskoj razini među tijelima za nadzor tržišta. To je svakako prvi važan korak koji treba omogućiti i jaču suradnju između tijela za nadzor tržišta kojih u Europi ima otprilike 500 u 28 zemalja. Dakle, riječ je o doista velikom broju takvih tijela. Ali to će biti prvi korak ka stvaranju jednog zajedničkog europskog sustava nadzora tržišta. Evo, na kraju želim reći da je ovo doista važan predmet jer on će nam omogućiti da e, svi proizvodi kojima se trži na jedinstvenom tržištu budu u skladu sa postojećim propisima, a također u tekstu nalazimo i važne dijelove koji se, tiče, e, koji se tiču krivotvorenja proizvoda i borbe protiv e, istoga na jedinstvenom tržištu, dakle ne samo protiv nesukladnih nego i protiv krivotvorenih proizvoda i mislim da su ti stroži propisi potrebni i da nas je e, jedinstveno tržište drugačije u odnosu na ono što je postojalo kada su doneseni stari propisi. Osim toga, neusvajanje zakonodavnog paketa 2013. godine je e, svakako ukazalo na potrebu da se uspostavi jedan učinkovit e, europski sustav nadzora tržišta. To e, će e, dati veću sigurnost europskim poduzećima koja su podložna stalnim provjerama i imaju na e, teritoriju i referentne točke i stalno su pod povećalom javnih vlasti i to u odnosu na poduzeća koja uvoze iz trećih zemalja i poduzeća koja e, ne podliježu nadzoru kada je riječ o proizvodima koja plasiraju na tržište. Evo, ja e, želim još jednom zahvaliti izvjestiteljima o Sjeni i e, svim suradnicima. Do sada smo doista vrlo naporno radili i rekao bih i učinkovito radili na iznalaženju kompromisa i u osjetljivim e, pitanjima i u sljedećih nekoliko sati nadam se da ćemo postići konačan sporazum što će nam omogućiti da na prvom sastanku u rujnu glasujemo o ovom tekstu i nadamo se da će prvom prilikom austrijsko predsjedništvo dati svoj doprinos e, postizanjem sporazuma u vijeću i nadamo se da ćemo do kraja mandata Europi i europskim poduzećima moći pružiti jedan sustav nadzora koji će povećati sigurnost i europskih poduzeća i potrošača. Hvala, sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni. Evo, molim vas da budete što sažetiji. U ime e, Pučana, gospodin Karas, izvolite ona gospođo predsjednice, štovane kolegice i kolege, nisam smatrao da će biti moguće da ipak još prije ljetne stanke završimo i da ispunimo naš cilj treći rojna i glasovanje u odboru, a svi koji su tome doprinijeli, prije svega izvjetite, želim zahvaliti teme koje su spomenute. Famozni članak četvrti Mislim da sada imamo jednu formulaciju u članku četvrtom koji zapravo pokriva sve e, interesne skupine, pa čak i trgovce putem interneta, pa čak i kada ovu ekstremnu svoj stav e, žele ukinuti. A i komisija bi morala moći e, dobro uklopiti ovaj prijedlog usprkos tome što smo od odstupili od njihovog izvornog prijedloga. Slično kao i u prijedlogu komisije obaveza e, dakle imenovanje referentne točke mi definiramo tu obavezu i isto tako e, tri točke se time osiguravaju. E, službe za nadzor tržišta, imamo partnera za pregovore na tržištu Unije, referentna osoba ukoliko to nije samo neka ovlaštena osoba kao takva ima daleko više zadataka nego samo davanje informacije, ta osoba mora imati i proaktivni pristup u svojim mjerama i treće, nema nikakve odgovornosti u slučaju e, problem, problema sa samim proizvodom, to je jako važno. E, time smo zapravo skinuli sa e, kao breme onoga što su sami trgovci u e, online trgovini imali. Drugo, što se tiče zadataka iz e, članka 14. naš kompromis je uzet u obzir i prikazan je u članku 14. Meni je važno bilo da se ovlasti same tijela za nadzor tržište trebaju biti ipak u konačnici ograničeni. Treće područje, to je područje primjene, za mene tu ipak ostaje mali sukus nezadovoljstva, rado bih ipak vidio da smo imali uredbe koje bismo proširili i na nekategorizirane proizvodne kategorije, prije svega kad je riječ o e, isto tako ovlasti e, tijela nadležna za nadzor tržišta. Nisam siguran da sve članice imaju mogućnosti za poduzamenje mjera koje se traže posebne odredbe i ovlasti na nacionalnoj razini za usklađene proizvode koji se time trebaju uskladiti. To je jedina točka koja mi se čini da daje jednu mjeru nesigurnosti u svemu. Drago mi je što obojca imamo jedan jedinstveni cilj, a to je glasovanje 3. rujna. Austrijsko predsjedništvo bismo time doveli da u posljednjem e, tromjesečju ove godine intenzivno se ipak bavi nama i da se ovaj dosije može dovesti do svog kraja. To je dobar prijedlog e, i koji zaslužuje jednu široku podršku koja je isto tako i dobra osnova za pregovore u okviru trijaloga. Hvala. U ime ICR e Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. ECR podupire modernizaciju i usklađivanje i to je jedno najnovijih dosija o usklađivanju, a isto tako vezano s homologaciju eh, motornih vozila, to je bilo isto tako u sklopu naših inicijativa iz ECR-a. Međutim, u ovom eh, prijedlogu nas nekoliko stvari brine, a koje zapravo kompliciraju stvari, a ne pojednostavljaju stvari, a isto tako dovode ove tijela za nadzor tržišta u dosta nezgodnu poziciju. Eh, znate već naše stave, međutim, referentna osoba koja se isto tako ima pomenuje za e, poduzeća izvan EU, a isto tako isto tako i ove tržišne e, tijela koja nadziru tržište, te isto tako rješavanje eventualnih sporova između e, dakle pojedinih država i to još uvijek je nejasno koliko će praktično e, moći ovo funkcionirati, a s obzirom na sektorsku regulativu sve se mora to testirati još i na ovaj segment sektorske specifičnosti Mislimo da to podriva svakako sve one dakle one odredbe koje su različite u različitim sektorima. I u konačnici da izvestitelji izvjestitelji u sjeni e, razmotre prijedloge vezano uz e-etikete. Mislimo da je to ideja koja se lako može primijeniti i koju se može primijeniti u velikom broju država OECD-a. Mislimo da to svakako treba obuhvatiti u kompromisnim na kroz fazu koji govori o prodavnim tipovima, već sada se veselimo upravo predlozima koje će uputiti i sam izvjestitelj s tim u vezi. U ime Aldije, gospodin Selimović, hvala lijepa gospođo predsjednici, vrlo kratko. Podržavamo kompromise koji su postignuti sve do sada. Postoje neki detalji koje ne možemo podobiti, ali s obzirom na izuzetno rukovođenje u svemu ovom gospodine Dante i isto tako je znatno doprinos su izvjestitelja. To je nešto što možemo vrlo brzo dovesti do kraja i ovaj dosje. Ne želim komentirati sve ono o čemu smo već eh, pričali, ali Područje primjene, to je nešto što e, podupiremo da se proširi područje primjene, i to možda na abstraktan način, da tako kažem. No, znamo isto tako da je bilo problema u vijeću sa ovim dosijom i znamo da vijeće ima problem s time, stoga mislimo da s obzirom da se vi ili gotovo svi podupiri ovaj dosije, e, jako je dobro da ga provučemo, a provući ga je zapravo da e, minimaliziramo područje primjene od onoga što je zapravo komisija definirala kao područje primjene. ako postoji kompromisni amandman kojem bi se to mogli proširiti, mi bismo i to podržali. Jedina bojazan je da ne bismo ovo dovršili do kraja e, ove godine i saziva. Što se tiče e, drugih segmenata, pristup svemu, isto tako i možemo podupreti kompromis i još jednom želim zahvaliti izuzetnom doprinosu gospodine Dantiju i izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepo. U ime koje Denis Jong želite uzeti riječ? Ne, jer nisam bio baš aktivan, ali gledano sa strane da stvarati nove obaveze e, u tom pogledu i ono što sam čuo da na Daltona to zapravo na neki način oslikava i našu poziciju. Nisam osobno bio, se baš bavio ovim dosijam. U ime FDD-a, Slovci. Hvala gospođo predsjednice i hvala izvjestitelju na postignutim kompromisima. Iako se nismo baš složili u potpunosti u svemu. Posjećam samo da svi želimo da e, imamo sigurne proizvode na jedinstvenom tržištu i to ne samo radi zaštite potrošača, nego i toga što je sigurnost proizvoda preduvjet za zdravo tržišno natjecanje među poduzećima. Pozdravljam jačanje nadzora i kontrole i nad online proizvodima i također poboljšanje koordinacije između tijela za nadzor na nacionalnoj razini. To je od ključne važnosti jer ako svi isto ne primjenjujemo inspekcije ili nadzor, to će značiti da smo uzalud radili. Mi uvijek tražimo da eh, inspekcije budu iste u cijeloj Europskoj uniji po broju i po kvaliteti Naravno, uvijek e, s namjerom da se nadzire tržište, a osim toga trebaju postojati i kazne, naravno razmjerne dijelu i trebaju imati odvraćajući učinak unaprijed, dakle djelovati proaktivno, a ne retroaktivno. Drago nam je što je izvjestitelj preuzeo našu zamisao o, popisu nezgoda koje prouzročuju neispravni proizvodi jer to je važno kako bismo zadržali nadzor nad onime što se događa na jedinstvenim tržištu i važno je u cilju zaštite potrošača. Nadamo se da će se u budućnosti e, netko pozabaviti i pitanjem e, područja primjere, primjene i mi smo ga htjeli proširiti jer građani ne razlikuju između sukladnih i nesukladnih proizvoda. Oni jednostavno žele kupovati sigurne proizvode. Dakle, nadam se da ćemo doista na taj način e, i to što prije ostvariti i u tom smislu jedinstveno tržište. Hvala. Hvala. Hvala i na kraju gospodin Danti. Evo, samo želim na kraju zahvaliti kolegama na njihovim e, doprinosima tijekom našeg zajedničkog rada i u ovoj raspravi. Očito je da još nešto ipak nedostaje. I da, i u slučaju i ovog izvješća, kao i u svim izvješćima, svatko mora odustati od nekih svojih htjenja u cilju postizanja zajedničkog dogovora. Mislim da je nama svima cilj e, dobiti uredbu koja će pokriti 70% proizvoda na europskom tržištu jer imamo 70% usklađenih proizvoda. Dakle, mi ne radimo nešto što je marginalno, nego radimo na nečemu što se tiče 70% proizvoda. Naravno da to nije najbolje moguće rješenje, jer kao što u Italiji kažemo, najbolje je neprijatelj dobroga. Dakle, mi nastojimo uraditi ono što je izvedivo kako bismo imali učinkovit i djelotvorni normativni korpus koji će zaštititi europska poduzeća i e, koji će omogućiti ravnopravnost između onih koji proizvode u Europi i van nje. I u tom smislu nastojat ćemo izgladiti još e, otvorena pitanja koja su još uvijek prisutna. Znamo da su e, svi morali odustati od nekih svojih zamisli, ali smatram doista da je ovo rješenje koje će koristiti i Europi i europskim potrošačima. Hvala lijepa, time možemo otvoriti ovu točku dnevnog reda, preći na sljedeću točku, a to je razmatranje kompromisnih amandmana, kada je o uzajemnom priznavanju robe koja se zakonite stavlja na tržište u drugoj državi članice Gospodin Štefanec koji je izvijeste. hvala lijepa gospođo predsjednice, ovo je drugi dio e, zapravo paketa o robi i koji je zapravo neopodan neophodan za funkcioniranje tržište. Dobili smo 260 amandmana. E, na temelju ovih amandmana ja sam pripremio 21 kompromisni amandman i o kojima smo mi raspravili na tehničkim sastancima i sastancima izvjestitelja u Sjeni. Dobili smo isto tako i stav. Usuglasili smo se i svakako smo e, vezano s kompromisne amandmane našli e, vezano s članka četvrte i peti našli rješenja međusobno priznavanje deklaracija koje treba e, omogućiti poslovnim subjektima da one proizvode koji ispunjavaju u nekoj državi, članici kako bismo bili sigurni da i sam nadležna tijela u prekograničnoj suradnji dobrovoljno e, priznaju dakle međusobnu deklaraciju o priznavanju robe e, za gospodarske subjekte bi time se smanjile administra prepreke. Članak peti pak e, je mm, nešto o procjeni same robe, odnosno prih, e, isto tako međusobno priznavanje treba spriječiti samo ukoliko postoji neproporcionalni ili javni interes e, koji se time ugrožava. Također mi je drago da ovaj prijedlog govori o solvitu kako bismo imali pravni lijeka i isto tako stvorili povjerenje u međusobno priznavanje, uzamno priznavanje i ovaj mehanizam treba treba koristiti kao jedan temeljni mehanizam rješavanja eventualnih sporova. Ovo treba pak sve osnažiti europski e, razinu i isto tako međusobno uzavno priznavanje dati i mogućnosti da se u slučajevima koji su e, predstavljeni u e, sustavu Solvit. Također sam predložio da se pospješi suradnja prekogranične naravi kroz skupinu koju predstavljaju isto tako samih nadležnih tijela i kontaktnih točaka točaka u državama članicama, te da međusobno surađuju. Još jednom želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama na dobroj suradnji. Kao što znamo, ovo glasovanje će se E, odvijati 3. rujna e, na našem odboru i učinit ću sve kako bismo i trijalog e, održali. Isto tako ja sam se susreo sa trio predsjedništvom, a s Austrijom ne surađujemo samo u segmentu ovoga, već i sa vijećem i želimo da se proces nastavi na vrlo dobar i nesmetan način. Pržin, Rozijer. Hvala gospođo predsjednice. U ime socijaldemokrata želim se zaista zahvaliti izvjestitelju i njegovom timu na suradnju. Doista je to izuzetan doprinos i rad, potpuno konstruktivna suradnja i otvorene naravi. E, moramo ukazati da je sam ishodnični e, prijedlog komisije bio dosta dobar, na kojem smo imali dosta dobre osnove svega onoga što je i sada spomenuto. Postoje sve neke dvojbe i neke brige koje smo uspjeli ukloniti. Naravno, nismo mogli uzeti u obzir sve e, želje, ali tako je to s kompromisima. Uspjeli smo uravnotežiti cijeli tekst. Izvjestitelj je kazao da članci četvrti i peti su bili dosta škakljivi, upravo zbog toga što e, želimo se pridržavati ugovora i isto tako e, pravne prakse kao takve, e, što znači isto tako e, stavljanje u promet ne znači automatski priznavanje robe na čitavom tržište Europske unije. To se mora organizirati i države članice moraju biti u mogućnosti da se primjene sve mjere koje se smatraju pravno valjanima s obzirom na javni interes koji postoji. Tu smo našli kompromisne rješenja e, na temelju dakle svih e, ovih e, pojašnjavanja i međusobnog uzajamnog priznavanja robe neće to riješiti sve poteškoće na tržištu, ali svakako se time stvara put prema uzajamnom priznavanju i treba pojasniti i one uloge nadležnih tijela, to jest e, obavijesti koje trebaju pružiti, koje moraju biti primjenjivi e, u svim zahtjevima koji se postavljaju prije stavljanja promet e, robe. Time smo isto tako stvorili jedan dobar, dobar fundament. Mislim da je ova priča sa kontaktnim skupinama dosta dobra kako bismo u međusobno uzajamno priznavati na temelju upravo povjerenja i želim zahvaliti na dobroj suradnji. U ime je Emano Hvala lijepo, gospođo predsjednice i izvjestitelju i kolegama na svemu ono što ste učinili, što smo zajednički uspjeli vezano za izvješće učiniti. Sve je to bilo vrlo konstruktivno, usprkos različitih političkih gledanja. Čini se da imamo opće prihvaćanje kad je reč o cilju same ove uredbe da se smanji, dakle, pritisak administrativnara na poslovne subjekte, sve to skupa treba biti i potaknuto od Europskog parlamenta. Mi smatramo da je dobro da je izvjestitelj uputio kompromisne amandmane, nećemo izraziti svoju detaljnu mišljenju mišljenje o samim odredbama, ali želim kazati da u cijelosti eh, podupireme eh, članke 4., 5. i 6. kao fundamentalne komponente same uredbe i što se tiče članka 10. administrativna suradnja i sam izvestitelj jasno da nam nedostaje tu entuzijastičnog pristupa i to je nešto jedini kompromisni e, prijedlog e, za koje mi nećemo moći glasovati jer se zapravo s ovim kontaktnim točkama ne rješava u cijelosti problem. E, sam kompromisni tekst bit ćemo ipak i kao čitav tekst mi ćemo biti suglasni osim ovog što sam sada spomenuo. Hvala lijepa. Martin Hokera. Hvala, gospođo predsjednice. Biću jako kratak, s obzirom da je, upravo želim e, podcrtati ono što su prethodni govornici istaknuli. Dakle, dosta dobar broj kompromisnih rješenja i ovo osnaživanje uzajamnog priznavanja, stvaranje jednog pravne sigurnosti za poslovne subjekte, e, u ime kompromisma smo ustupke neke morale učiniti, to je činimo porome i tu nam sada daje sve mogućnosti da u trilogu kroz vijeće stvari pojasnimo. Hvala izvjestitelju na dobroj suradnji, mislim da da je sve skupa išlo bez ikakvih komplikacija i stoga želim zahvaliti svojim suizvjestiteljima u Sjeni na doprinosu i radu. Hvala vam lijepo. Hvala. I sada Tenis? Ne. Izvestite, gospodin Štefan, Hvala, gospođo predsjednice, hvala e, kolegama izvestite malo sjeni, jer mislim da naš zajednički cilj jest pojednostavljenje i da se čitav proces e, unaprijedi. To se upravo može kroz e, ovaj prijedlog i suradnja je bila izuzetno konstruktivna i vjerujem da će i sam proces završiti u konačnici u dobrom svjetlu. Glasovanje je predviđeno za treći rujna nakon ljetne stanke. Hvala vam lijepa. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta mišljenja nepoštene trgovačke prakse među poduzećima o lancu opskrbe hranom. Mark Terbala kao naš izvjestitelj. Mark Imašić. Hvala, gospođo predsjednice da konsenzualno smo se suglasili da ova nepoštena trgovačka praksa i koji prakse koje postoje u e, hranom veliki e, igrači imaju svoje prednosti, mali ipak su u e, jednom podređenom položaju tu je došlo do oslabljenja, imaju ograničene mogućnosti da se upravo e, proizvodi dovedu do krajnjeg potrošača, oni su ekonomski ovisni o e, samim e, dakle Eh, oni su u nedostatnoj i nezavidnoj poziciji kada je o lancu. Što se tiče nepoštene trgovačke prakse, mi smo ih proučavali, isto tako eh, procijenili smo ih na otprilike 10 milijarde eura godišnje, 20 država članica, mm, da uputili su nove eh, zakonske prijedloge kako bi se ova nepoštena trgovačka praksa suzbila i krajnje je vrijeme da se i dođe do harmonizacije na europskoj razini. Prije nekoliko godina parlament je zamolio komisiju da se e, predloži jedan zakonodavni prijedlog, a naš kolega Šozak je 2016. E, godine bio izvjestitelj e, u ime dakle, odbor za gospodarstvo, vijeće se time bave, a možemo biti čak i zadovoljni s ovim predlogom komisije. Mislim da je jako važno da da imamo isto tako i e, usredotočivanje na e, poljoprivredne proizvode. Ja sam i član u odbor za poljoprivredu i mislim da pravna okolnosti i članaka 43. i 45. upravo govora o primjerenosti. Moramo osigurati životni standard za poljoprivrednike, isto tako i poticati poljoprivrednu proizvodnju. Također moramo i stabilizirati tržište, moramo imati e, osiguran opskrbu hranom, također i imati utjecajne cijene. Ja sam zadovoljan sa prijedlogom komisije, naravno da postoji sigurno neke mogućnosti poboljšanja samih eh, segmenata, ali svakako područje primjene eh, bi trebao biti zasnovan na tri komponente i znam isto tako da neki eh, gospodarski subjekti to smatraju problematičnim i to će biti upravo ključ u našim daljnjim pregovorima kad je riječ o području, dakle, opsegu Mm, primjene, tad je reč o poljoprivrednim proizvodima, svi dobavljači koji djeluju u tom e, sektoru i isto tako koji, e, koji isporučuju svoje proizvode, a koje nisu možda samo i hrana, već su isto tako i hrana za životinje. Stoga ovaj lanac opskrbe bi trebao biti u cijelosti obuhvaćen kako se ove nepoštene trgovačke prakse e, spriječile i treba ih e, proglasiti nezakonitima, a sami potrošači moramo zaštititi i one najranjivije skupine, ali i one najranjivije opskrbljivače koji imaju ograničene e, mogućnosti e, nepoštene prakse i kod malih i kod velikih i srednjih poduzeća. Svi moraju imati dobre uvjete na tržištu, moraju se pridržavati načela povjerenja, i dobre vjere. E, želimo se obuhvatiti i sve e, potrošače, kupce na unutarnjem tržište koje se tiče isto tako e, svih onih koje treba i zaštititi u konačnici. Što se tiče definicije nepoštene trgovačke prakse, ona je dosta široka, ne trebamo obuhvatiti sve prakse jer postoji neravnoteža a možemo kazati da je to na neki način e, crne liste ili bilo kakve e, sivi popisi ili čak e, zabrane, to je nešto što ne bismo trebali uzeti obzir jer, je polaznična točka za nepoštene trgovačke prakse čini nam se dobrim i kao takva ne bi trebalo mijenjati što se tiče E, općih uvjeta prodaje moraju se i sami uvjeti poslovanja prezentirati. Ne smije se prodavati na bilo koji način sa gubitkom, osim e, kad je reč o tom da su e, proizvodima istekli rokovi vrijednosti, jer ne želimo ni na koji način da se potiče bacanje hranom, ako neki neki mm, prodavač ili supermarket želi prodavati ispod cijene, onda je to njegova kalkulacija. Sami dobavljači se moraju obratiti onom nadležnom tijelu u mjesto svog sjedišta i time bi isto tako bila obaveza da se i tužba uputi na e, nadležna tijela e, na lokalnoj ranovi. To je e, u smislu dobrog funkcioniranja zajedničkog tržišta i svega onoga što doprinose. Može biti isto tako da će i onaj koji je uputio tužbu kada je riječ o prekograničnim e, segmentima tada e, može doći da treba odustati od toga. Kada je riječ o postupku mirenja, dobar sporazum je bolji, dakle izvan sudski nego li loš sudski postupak. E, svakako ovo prethodno e, dakle mirenje, isto tako izvan sudska nadoba je bolja. Kad je riječ o e, mreži koje treba ustrojiti, kad je riječ o nepoštenoj trgovačkoj praksi, to je koordinacijski mehanizam svih onih tijela koje se moraju uključiti. Svakako bi trebalo izraditi tu mrežu kako bi se koordinacija kontrolnih gremija pospješila i kako bi isto tako i suradnja između europskih institucija bila potaknuta na taj način. E, informacije se moraju učinkovito širiti, E, samo do sutra u podne moguće je uputiti amandmane. To neka vas ne odvrati, neka ih ne bude stotine, ali malo sam odstupio jednog pravila koje već 15 godina sam poštivao, a to je da govorim na svom materinjem jeziku. To je isto tako i temeljno pravo u demokraciji, upravo i u europskim institucijama izvješće na engleskom jeziku e, je u pisanom obliku jer želimo unaprediti ovaj dosije još tijekom našeg saziva ga dovesti do kraja. U rujnu bismo to mogli onda blagosloviti na odboru, a tijekom studenog i prosinca bi se to još tekom austrijskog predsjedanja dovesti do kraja. Mislim da je to prioritet i za austrijsko predsjedništvo, a isto tako i za poljoprivredu. Ako možemo pomoći time najslabijima kako bi oni imali e, dakle pravu naknadu za obavljeni posao i koliko time možemo E, suzbiti ove nepoštene trgovačke prakse. To mogu pozdraviti i želim se pohvaliti i, i, zahvaliti nikolu Dantinu koji nam koji smo svi zajedno punim tempom krenuli i želim čuti sada i vaše mišljenje. Hvala i nadam se da ćemo optimalno surađivati. E, e, Hvala Mark. I sada na izvjestitelje iz Sjene, gospođa Kolena Njenca EPP. Hvala, gospođo predsjednice. Želim Marku Tarabelu, našem izvjestitelju, zahvaliti na ovom izvješću. Sam postupak kako ćemo u odboru IMKO s njime postupiti, kako možemo uopće upućivati amandmane ako smo tek danas dobili izvjestitelj kada ne predstavio, a sutra u 12 sati ističe rok za upućivanje amandmana. Osim toga, za mene apsolutno neprihvatljivo da to spominjem tek usput, e, da se ovaj dosje, e, da time izbjegava i pravo dobivanje samog dosjeja na materinjem jeziku. Mark Tarabella je uspio sastaviti izvješće koje obuhvaća sve važne segmente, e, mnoštvo toga mogu i podupriti međutim u nekim drugim segmentima ipak možda idete malo predaleko. Predlažete da podiče primjene da se otvori u tri smjera, s obzirom da se tiče samih proizvoda, mogu vas podržati, dakle ne to samo budu prehrambeni proizvodi u lanskoj opskrbi, već i drugi poljoprivredni proizvodi, e, isto tako i svježe, e, pokvarljiva roba i isto tako i e, dakle prehrambeni proizvodi bi trebali potpasti pod ovu direktivu. Što se tiče samih proizvođača, mogu podijeliti vaše mišljenje, dakle da nisu samo pogođeni time e, male i srednja poduzeća, međutim stvarni veliki igrači ne moramo ih obuzeti, oni imaju drugačije strukture da se uopće mogu e, boriti sa ovakvim nepoštenim trgovačkim praksama, stoga jedan možda središnji put, e, možda je ograničavanje na E, male ne poduzeća preuska, e, a pod ovu definiciju ne bi ni pala ni žetva. Stoga, mi moramo isto tako e, uključiti i velike igrače. Što se tiče nepoštenih trgovačkih praksi, mislim da idete predaleko kada je riječ o općoj klauzuli koju ne mogu podobrati, ali svakako mogu pratiti ovo vaše promišljanje da bi komisija kod e, procjene direktive nakon tri godine svakako provjeriti i procijeniti da li se e, popis iz članka trećeg treba proširiti i na taj način uputiti konkretne prijedloge. Još jedna važna točka da se osigura nacionalnim tijelima koje moraju reagirati na anonimne prijave, a i sama ću uputiti u tom smislu jedan amandman, već se sada veselim našoj budućoj suradnje. Želim sve najbolje i ugodan ljetni odmor svima. Hvala. E Hvala. Hvala izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni. ECR pozdravlja činjenicu da Europska komisija i dalje i dalje poduzima aktivnosti u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi na zajedničkom tržištu. Koordinacija ovih aktivnosti jako je važna zato što je to jedini način da dobijemo učinkovite instrumente koji će odvraćati trgovce od neetičkog ponašanja. Ja osobno, što je spomenuo izvjestitelj, sam sudjelovao u e, zakonodavnim aktivnostima vezano za direktivu za nepoštene trgovačke prakse prema potrošačima i zato me zaista zanima rad na ovom prijedlogu. Što se tiče samog mišljenja, Smatramo da ono ide u pravom smjeru. ECR pozdravlja proširenje područja primjene direktive kako bi se obuhvatili poljoprivredni proizvodi i slažemo se s izvjestiteljem ovdje. Mislim da bi oni trebali imati istu zaštitu kao i e, oni koji proizvode proizvode za ljudsku potrošnju. Također članak 5 stavak 1 E, izmjena toga koja kaže da zahtjev treba biti poslan e, tijelu za provedbu u državi članici gdje e, dobavljač ima nastan i također podržavamo članak 6 i u njemu amandman gdje se spominje medijacija koju je spomenuo izvjestitelji prethodni govornici. Također Zadovoljni smo što amandmani idu u smjeru da se podržava cilj direktive koji kaže da će nadopuniti uredbe koje se e, provode u državama članicama, da države članice mogu ići i dalje, da mogu uvesti stroga, stroža pravila kako bi se zaštitili od nepoštenih trgovačkih praksi. Međutim, imamo zabrinutosti vezano za, za prijedlog E, osnivanja mreže za suradnju. Malo smo skeptični prema tome da li će ta nova skupina, to jest institucija, predstavljati samo dodatno administrativno e, opterećenje i tu imamo određene zabrinutosti. ECR je predao svoje amandmane, znamo da je rok kratak, ali najvažniji amandmani uključit će naše prijedloge vezano za proširenje definicije nepoštenih trgovačkih praksi, također i anonimni karakter predavanja zahtjeva. Također ćemo dati amandmane vezano za propise o proizvodima s rokom trajanja. To je jako važno, a bilo je važno i kad sam na tome radio prije par godina. Pozdravljamo ovaj prijedlog i nadamo se da ćemo postići najbolji mogući kompromis. Hvala. Za Alde, gospodin Selimović, izvolite. Hvala pa predsjedateljice. Zahvalio bih gospodinu Tarabeli na nacrtu izvješća i na doprinosu koji je dao našoj raspravi. Kao što su već mnogi spomenuli, podržavamo u načelu ovaj dosje Pitanje koje imamo pred sobom ovih mjeseci je kako i koje prakse treba regulirati na razini Europske unije, jer ove prakse su već regulirane na nacionalnoj razini. Mislim da je komisija predložila jedan vrlo izbalansiran pristup, prepoznaje da postoje razlike među različitim operaterima u lancu opskrbe hranom E, postoji najslabije e, karike, a to su manji e, proizvođači koji su prepoznati i komisija predlaže neke mjere, a to su zahtjevi za plaćanje unaprijed u 20 država članica, rok za plaćanje više od 30 dana, prepoznat u više od 16 država članica. Ovakav pristup će do jednakih uvjeta za sve u moći pregovaranja u lancu opskrbe hranom. To treba biti ključno u našoj raspravi. I stoga naši kolege daju amandmane. Spomenut ću dva od njih. Prvo, proširenje opsega. Podržana raspravu o možda proširenju eh, područja primjene da se obuhvate neke stvari, ali protivim se tome da se e, područje primjene prošire na cijeli lanac opskrbe. Cilj je da se štiti najslabija karika u lancu opskrbe, a to su najmanji akteri na početku lanca, dakle poljoprivrednici. Ako budemo podržavali sve, ono što će se dogoditi je da će se razina mora podići, ali još uvijek će najslabiji biti najslabiji, a najveći će biti najveći i ništa se neće promijeniti. Dakle, zašto podržavati Nestle, na primjer? Oni će još uvijek biti mnogo veći u moći pregovaranja prema pojedinačnim e, poljoprivrednicima, proizvođačima. Ako želimo izjednačiti uvjete za sve, onda moramo podržati najslabije karike u lancu, a ne one na vrhu lanca. Drugo, Komisija je predložila zabraniti najštetnije prakse, one koje su najraširenije u EU, to podržavam, ali izvješće predlaže da se zabrani UTPC između dobavljača i kupaca kao načelo i ja se protivim toj odredbi UTPC u Francuskoj ili u Belgiji se možda ne smatra ista istom praksom kao i u Švedskoj, to možda tamo i nije problem. I zašto bismo to legalizirali na razini Unije? Europska unija trebala bi donositi zakonodavstvo ondje gdje postoji dodatna vrijednost, a ne vidim dodatnu vrijednost da se zabranjuju prakse na razini Europske unije koje možda nisu smatrane za nepoštene u određenim državama članicama. Dakle, usredotočimo se na listi 4 plus 4 UTPC-a komisije, to je sasvim u redu što se mene tiče. Kako bi se spriječile neke prakse koje se smatraju UTPC na nacionalnoj razini, ne smatramo da bi se i na EU razini trebale smatrati nepoštenima. Ja predlažem svom amandmanu da bi se UTPC trebale smatrati takvima na EU razini ako su kao takve prepoznate od strane barem 10 država članica. Još neke stvari bih naglasio, ali na njih ću se vratiti kad budem govorio o svojim amandmanima. Hvala gospodin Tarabeli na nacrtu izvješća. Hvala. Hvala za zelene, gospodin Šoltac. Hvala. Prijedlog komisije za rješavanje problema nepoštene prakse u lancu opskrbe hranom je dobrodošao jer neravnoteža snage u lancu opskrbe doprinosi nesigurnosti, e, nisokim standardima, traćenju hrane i slično. Stoga mi podržavamo e, pristup komisije, ali smatramo da bi se neke stvari mogle pojasniti i poboljšati. Prva stvar je područje primjene prijedloga. Da se proširi područje primjene na e, poljoprivredne proizvode koji nisu namijenjeni samo za ljudsku upotrebu. Također smatramo da bi prijedlog trebao obuhvatiti sve operatere, a ne samo neke. Dok god se praksa smatra nepoštenom, svi operateri trebali bi imati mogućnost e, ulaganja žalbe. Sveobuhvatno pokrivanje operatera je potrebno da se spriječe nepoštene prakse i smanji utjecaj na ranjive aktere. Također smatramo da bi direktiva trebala uključiti opću zabranu UTP-a i predlaže se definicija onoga što se podrazumijeva pod UTP-om. Predlažemo otvorenu listu da se dodatne prakse mogu dodati na listu što se tiče provedbe i suradnje tijela za provedbu. Potrebni su mehanizmi za suradnju kako bi se osiguralo da prekogranični slučajevi e, budu efektivno riješeni Ova koordinacijska mreža koju predlaže komisija bi osigurala takvu suradnju. Glavni cilj je da se osigura koherentna sukladna provedba ovih direktiva i da se izbjegne da operateri ne ispunjavaju svoje obveze time kako bi e, se preselili u drugu državu članicu sa nižim e, standardima. To pogotovo vrijedi što se tiče kazni gdje je potrebno e, definirati zajedničku metodologiju za određivanje iznosa. Predložit ćemo amandmane za jačanje obveza isp, boljeg ispunjenja ove direktive. Također radujemo se brzom zaključenju ovog teksta i <laughs> da ćemo svoje konstruktivne amandmane. Hvala. Hvala. Za guje Demezio. Hvala. Hvala izvjestitelju. Dosta smo napredovali od prošle rasprave. Razgovarao sam prije o simboličnom zakonodavstvu za koje baš nisam se zalagao. Onda je parlament odlučio da nam je potrebno nekakvo zakonodavstvo, ali još uvijek za mene glavno je da to funkcionira i da funkcionira za male proizvođače. I zbog toga nemam problema da se proširi opseg na poljoprivredne proizvode općenito. Ali još uvijek mali proizvođači su oni koje želimo zaštititi, kao što je gospodin Selimović rekao. Ako štitimo Unilever ili Nestle, mislim da nam to nije cilj. I možda se ne zalažem se baš da se opseg širi dalje od malih i srednjih poduzeća. Moramo biti svjesni imati na umu da ovo činimo za male proizvođače. Ako nam to bude polazišna točka, i ako im stvarno možemo pomoći, ja imam nekoliko amandmana u vezi toga, dakle, koji će biti laki za razumjeti, ali dati neki amandman za Nestle da bi ugovor trebao biti lagan za razumjeti, to bi bilo čudno. Mislim da je opseg važan i ne smijemo ići predaleko što se tiče opsega, dakle problem bi mogao biti u pravnom smislu da se uključe kupci izvan Europske unije. Vidim poantu izvjestitelja, bilo bi dobro ih možda uključiti, ali kako je to pravno riješeno? Da li slijedimo američko načelo kojem smo se protivili? Što misli izvjestitelj o tome? Imamo li kako pravno mišljenje o tome? Mislim da je jako važno uvođenje ovog članka 6a, medijacija. Mislim da bi više te medijacije mirenja u pravnim e, sporovima, kao što smo već razgovaralo, razgovarali, bilo dobrodošlo. I to je nešto što podržavamo. Hvala. Hvala. Prije nego što riječ vratim izvjestitelju, a oprostite, prvo gospodin Švab, izvolite. Hvala predsjedateljice, neću dugo govoriti, ali rekao bih samo da za mene, iako imam dobar radni odnos s kolegom Markom Tarabelom, on ima talijansko ime, ali eh, francuski jezik, Dakle, ne smijemo prihvatiti da je engleski jezik jedini. Možda gospodin Tarabela želi vratiti Britance ovim izvješćem. Mislim da neće uspjeti. Ima nas 54 i mogli bismo iskoristiti utjecaj da gurnemo glasanje za dva tjedna unazad. Drugo, mislim da izvješće ima dobre ideje, kao i uvijek u ovom odboru, kolegica je spomenula, pokušat ćemo naći izbalansirane kompromise. Ovaj dosje dolazi odmah prije europskih izbora, već dugo na njega čekamo iz toga za EPP, mislim da neće odbiti sve što je predloženo. O prvom pitanju su gotovo svi klubovi govorili, a to je opseg ili područje primjene. Sva poduzeća imaju drugačije ponude, svaka ponuda u tržištoj ekonomiji mora imati poštenu cijenu, potrošač bira, pitanje je da li dati svima istu šansu ili ih štititi sve jednako, pa ja mislim da ne. Možemo o tome razgovarati, a to je da li europska formula malog i srednjeg poduzeća odgovara ovakvom tržištu, ali da štitimo sve kao što je rekla izvjestiteljica u sjeni, postoje sumnje. Drugo, što se tiče gospodarske neravnoteže, to je jedan nejasan koncept i uveden je u tekst u ovom prijedlogu imamo mnoge neravnoteže, ali teško je to koristiti kao pravni termin za crnu listu. Mislim da o tome treba ponovo razgovarati i osigurati da ono što govorimo da se primjenjuje i da ne stvara daljne neravnoteže među pravnicima i poduzećima jer ne bismo odradili dobar posao za tržište i tvrtke ako bismo bili nejasni u svom zakonodavstvu. Hvala. Hvala. Dam riječ komisiji, gospodin Mogele, zamjenik glavnog direktora glavne uprave za poljoprivredu. Izvolite. Hvala, predsjedateljice. Hvala odboru, hvala gospodinu Tarabeli na odličnom napretku ovog dosijeja. Ovo pojačava šansu za usvajanje prije kralja mandata ovog parlamenta. Mislim da je to cilj ne samo komisije, već i članova odbora Agri, na čijem sam sastanku jučer prisustvao. Osim rezolucije Europskog parlamenta iz lipnja 2016. koja je donesena sa šesto glasova velikom većinom na plenarnoj, IMKO je bio glavni odbor za to, Mislim da ovdje odgovaramo na nešto što dolazi, što je jako važno za Europski parlament. Pomno analiziramo nacrte i prijedloge amandmana koje predlaže izvjestitelj. U ovom trenutku koncentrirao bih se na nekoliko komentara za nekoliko amandmana koji su nam se činili najvažniji jer značajno odstupaju od prijedloga komisije. Ovaj prijedlog temelji se na iscrpnoj i kompleksnoj analizi učinka i stoga smatramo da bi takve značajne izmjene trebali biti poduprte e, značajnim analizama. Prvo, proširenje opsega Nacrt amandmana predlaže da svi operateri u lancu budu pokriveni bez obzira na njihovu veličinu. Zanima nas e, koji su dokazi da je ovo zaista potrebno. Neki slučajevi koji bi bili tada pokriveni su već spomenuti ovdje i trebamo to pomno analizirati da ne pretjeramo sa zaštitom operatera, aktera kojima nije potrebna zaštita jer su već sami po sebi dovoljno jaki. Drugo, uvođenje opće odredbe kojim se zabranjuju svi UTP-ovi, a to se temelji na vrlo širokoj definiciji UTP-a. Dakle, to je predstavljeno u nacrtu amandmana izvjestitelja. Ja bih naglasio da je komisija predložila minimalnu harmonizaciju mjera zabrana zbog toga što već imamo zakonodavstvo u državama članicama i ne želimo se ovime miješati u njihove poslove i želimo samo uvoditi nove elemente ako je to apsolutno potrebno. Ovaj amandman bi doveo do gotovo potpune harmonizacije pitanja UTP-a i mislim da bismo tu trebali biti oprezni i vidjeti da li je potrebna takva puna harmonizacija. Također, ti elementi mogli bi dovesti do određenih sumnji u pravnu osnovu koju smo predložili članak 43 tiče se poljoprivrede. Što više tu uključimo prodaju i prodaju na veliko, odmičemo se od te pravne osnove, pa moramo osigurati da ovaj člana, ovaj akt bude što e, bude pravno što sigurniji. Još nekoliko dodatnih UTP-a koje bi izvjestitelj predložio. Prva je ponovna prodaja uz gubitak. Pitanje je tko bi tu prodavao što kome. Smatram da to nije dio UTP-a u smislu prijedloga komisije to bi imalo više učinak na zaštitu potrošača i time se treba baviti relevantna direktiva. Sljedeće, odbijanje ulaska u pisane ugovore. Ovdje pozivam na činjenicu da u uredbi za organizaciju zajedničkog tržišta imamo pravila za mogućnost e, zahtijevanja zaključivanja pisanih ugovora. Iz toga nisam siguran da li ove obje, obje odredbe, da li su one u skladu jedna s drugom, dakle ova postojeća i ova predložena i da li nam trebaju ta pravila. Treće je zabrana neprirodno niskih e, cijena prijenosa. Dakle, tu je cijena na temelju troška proizvodnje proizvođača. Ovdje govorimo da je ZPP tržišno orijentirana politika, ovdje uvodimo potpuno novi koncept u način na koji bi funkcionirala zajednička poljoprivredna politika u Europi. Dakle, cijena bi se određivala na temelju određenih troškova koji bi trebali biti fiksni u određenim postupcima. To treba analizirati prije nego što se to pretoči u pravni akt. Podsjećam u tom kontekstu na činjenicu da minimalna harmonizacija koju smo predložili dopustila bi državama članicama da idu dalje od zakona Europske unije ako smatraju da je to potrebno. Dakle, države članice imaju dovoljno mogućnosti ako zaključe da postoje da trebaju dodati nove prakse, to bi im bilo omogućeno. Zadnja stvar. Uvođenje koordinirane provedbe. To je već e, spomenuo jedan od izvjestitelja iz Sjene. Razmotrili smo to i prva naša reakcija bila bi da bi to moglo dovesti do značajnog povećanja e, administrativnog tereta i za države članice i za komisiju. Dakle, trebali bismo vidjeti koje bi zadatke sve komisija trebala obavljati u tom kontekstu. Mi smo predložili jednu vrstu mreže nacionalnih tijela za provedbu, a to bi nam dopustilo da ih e, okupimo radi razmjene praksi i mislimo da bi to u ovom stadiju procesa bilo dovoljno da se potiče suradnja između svih stranaka u tom procesu. Veselimo se daljnjim raspravama ovdje i amandmanima koji će biti predloženi. Uvijek smo otvoreni za dalje tehničke rasprave i ponavljam, naš cilj je da direktiva bude usvojena prije kraja ovog parlamentarnog mandata. Hvala. Hvala lijepa. Sada na kraju Izvijestite Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Na prvom mjestu želim istaknuti da mi je jako važno prvo reagirati na ono što je komisija upravo iznijela. Ja se smatram da eto i poljoprivreda što više se maknete od tržište, e, to više se dereguliraju tržišta, te se isto tako i proizvodnja i neki ključni sektori na taj način štite uslovne trgovine, cijene se smanjuju i to je običajno da već dvije i pol godine vezano uz mljekarstvo plaća E, pod proizvodnom cijenom možda upravo i ove nepoštene trgovačke prakse su tome prodinjeli, a isto tako i poljoprivrednici imaju pravo raditi s dobitkom, a ne gubitkom. Drago mi je što ćemo okrenuti upravo uloge, to vrijedi za poljoprivredu, a znate i sami e, što radim u odboru za poljoprivredu eh, upravo se kreće u na krivi način možda treba se jednostavnim postupkom stvar pojednostaviti to mi je jako važno jer sigurno je to jedan inovativni pristup nekoliko kolega spominjali su um, mrežu za suzbijanje nepoštene trgovačke prakse to nije dodatna administrativno opterećenje. Jer kad je riječ o nepoštenim praksama, a iako postoje najslabiji u tom lancu, tada e, se to vraća i na velike gospodarske subjekte koji djeluju na međunarodnom planu i tu možemo imati pravne sporove. Riječ je dakle da se obavijeste različite e, mjesta i nadležna tijela kako bi u tom konfliktu mogli na neki način zauzeti e, stav koji konflikt je možda nastao u njihovim državama. Znači, bolje informacije, bolje raspodjeljene obavještenost. Još nešto što su neki kolege spomenuli, kolega Selimović i neki drugi, a to je proširenje opsega djelovanja. Tu je neka nedoumica. Nije riječ da se Nestle ili veliki igrači zaštite. E, riječ je o nepoštenoj trgovačkoj praksi da koje se štite upravo oni najmanji i najranjiviji. Zakon je isti za sve. Opskrbni lanac je dosta dug od proizvođača do potrošača. Imamo još i među obradu, imamo veleprodaju, maloprodaju, svatko u tom lancu mora biti i djelovati e, pod istim uvjetima. Svatko može biti kupac i prodavatelj, zbog toga se moraju se zbijati nepoštene prakse i kad god nastanu i čak kada ih počini veliko poduzeće, to mora postati obaveza. Pokušao sam objasniti, možda nećemo dobiti većinu, to je moguće. Međutim, važno je da ovaj dosje dovedemo korak dalje Žao mi je što je na engleskom i što sam morao uputiti na engleskom jeziku. Nije to pitanje Brexita, riječ je o brzom djelovanju. E, ako da smo tražili e, produljenje rokova, ja nisam to odlučivao o tome, o dodatnom roku ako se donese takav zaključak. Imamo stanku, onda bismo imali amandmane e, krajem kolovoza. Međutim, treba se usredotočiti na ono što je komisija predložila da upravo u ovom sazivu stvari dovedemo do kraja. Predsjedništvo trenutno vijeća je napravilo e, svoje prioritete, nitko ne želi razlike, ipak postoji volja i želja da se stvar unapredi i vjerujem da ćemo uspjeti unijeti dodanu vrijednost za sve europske proizvođače i kad je riječ o osnaživanju e, dakle samog položaja u lancu opskrbe odnosima koji idu na odmor. Dakle, amandmani do sutra u podne. Brzo prelazimo na zadnju točku dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta mišljenja o autonomnoj vožnji u europskom prometu. Gospodin Kon je izvjestitelj. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Mogu i na njemačkom sve skupa. Drago mi je što danas mogu predstaviti mišljenje vezano za vožnju, a nadležni odbor je tran Autonomna vožnja i umrežena vožnja nije e, science fiction, to je zaista tema koja ubrzano nam se približava, to je tematika budućnosti, međutim koja već je danas mi s naše strane moramo na neki način koordinirati jer u europskom e, transportu, u europskom prometu autonomna vožnja će odigrati veliku ulogu. E, mnogo vozila je poluautonomna i moguće poluautomatizirano voziti se njima u Kini su otišli korak dalje. E, Metropola Vuxi u kojoj metropolo je umrženo i isto tako u širokom obujmu sa europskom tehnologijom se testira sam sustav. Mi to moramo imati kao cilj u Europi, a ne da se stvari odvijaju negdje drugdje u svijetu, već upravo kod nas. Ako do 2030. godine želimo imati autonomnu vožnju u svakodnevnoj upotrebi, tada moramo sa europskim zakonodavstvom regulirati stvari kako bi sve skupa bilo i na tragu onoga što traže potrošači. 94% svih nesreća događa se zbog ljudske greške. A autonomna vožnja može ipak doprinijeti da se i broj nesretnih slučaja smanji. Ne smijemo činiti grešku da isto tako kad se dogodi greška ili nesreća sa autonomnom vožnjom da je to nešto da je to propast svijeta, ali kad je riječ i o invalidima, autonomna vožnja izuzetno je dobar instrument kako bi se i ovi e, ljudi uključili u običajen životni tijek, jer to je zaista velika pomoć i za njih. Međutim, postoje i ona druga strana zaštita podataka kibersigurnost. E, stoga, na mišljenje moje svakako obuhvaća i ove komponente sigurnosni standardi u zaštiti podataka kako bismo isto tako i e, kibernapade i mogli procijeniti kao rizik, a i u konačnici ga obuhvatiti u našem E, rješenjima tako da se i ne događa. Što se tiče zaštite podataka, što znači da potrošači nemaju e, osjećaj da oni podaci koji se koriste i koji cirkuliraju na neki način ne budu e, na neki način na bilo proizvoljno proslijeđeni, već upravo zaštita podataka mora se uzeti u obzir. Također moramo paziti da imamo i poštene e, tržišne uvjete. Autonomna vožnja nije to samo predmet e, velikih igrača, već je to i za male srednja poduzeća koje se moraju uključiti u ovaj segment. Ako se ispuniti uvjeti u europskom prometu, možemo računati sa većom prihvaćenošću unutar e, samih građana i građanke u Europskoj uniji. Ja ću svakako surađivati sa kolegicama i kolegama u našem odboru i kako bismo svakog potrošače uključili krajnji rok za amandmane 5. rujna, već se sada veselim e, njihovim prilozima i prijedlozima. Hvala lijepo, ima epp PPA gospodin Štefanec kao izvjestitelj u Hvala lijepa, ja bih eh, želio zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja koji je dobra osnova za konačno mišljenje našeg odbora. Nekoliko točaka koje su jako važne, a to je prije svega da nam je potrebno međunarodna standardizacija autonomna vožnja je novi fenomen i moramo ustrojiti to na europskoj razini, moramo surađivati sa ostalim dijelovima svijetu u ovom mišljenju treba e, spomenuti i, uvođenje međunarodnih standarda kada je riječ o autonomnoj vožnji. Drugo pitanje je infrastrukture. Infrastruktura koja u osnovici ne postoji u ovom trenutku. Moramo dakle razmotriti to kako izgraditi tu infrastrukturu, kako e, privući privatne investitore za autonomnu vožnju. Također mislim da je ključna točka pojašnjivanje same odgovornosti u slučaju autonomne vožnje. Nije jasno da ko je odgovoran u slučaju, ne znaš da li je to operater, proizvođač ili netko treći. E, to su pitanja koje još traže odgovor i trebamo još e, svakako raspraviti sa dionicima ali u ovom izvješću bi svakako trebalo spomenuti da pitanje odgovornosti je jedna od ključnih tema kad je riječ o korištenju i razvoju autonomne vožnje. Također i potreba uključivanja malih srednjih poduzetnika jako je važna po mom mišljenju jer automobilistička industrija je izuzetno važna u segmentu europskog gospodarstva uključivanje malih i srednjih poduzetnika u autonomnu vožnju, prije svega kad je riječ e, isto tako i o njihovom uključivanju da imaju pristup informacijama, e, to je nešto što je svakako potrebno obuhvatiti u ovom mišljenju. Na kraju, ali ne i najmanje važno je sti činjenica povjerenja. Povjerenja u autonomnu vožnju u e, Europskoj uniji a povjerenje je najniže, puno niže nego u SAD-u ili u Kini. E, to je nešto što treba e, vidjeti kako to povjerenje stvoriti kod građana a, kad je reč o autonomnoj vožnji. Hvala vam lijepo. Hvala. Ima Alde. Gospodin Matija Sandac. Hvala gospođo predsjednice minuta mi je na raspolaganju i morat ću onda vas napustiti i otići na sjednicu triloga, stoga mora biti jako kratak. Mislim da je najvažniji elementi koji se nalaze na crtu mišljenja ipak obuhvaćeni u samom mišljenju. E, govornici su već istaknuli da je ono najvažnije što se spominje, a to je prije svega pitanje odgovornosti prilikom autonome vožnje i slučaja nesreća. To je usko povezano sa E, interesima i potrošača. Još nešto, pod e, nizim predsjedanjem e, u travnju 2016. godine vijeće je izradilo, odnosno usvojilo dakle E, izjavu, amsterdamsku izjavu u kojoj se upravo bavimo temom autonomnom vožnjom, umreženom vožnjom kao takvom u okviru ovoga imamo i preporuke koje su tada sastavljene, koje trebamo sagledati i danas kada u Europi spominjemo autonomnu vožnju i kada ga želimo poticati, tada je potrebna poveznica između europskih E, službi nadležnih tijela, tehnologija i tehnoloških rješenja koji ne trebaju dovoditi samo do povećane učinkovitosti u prometu, već i do povećane sigurnosti samog prometa, ali i održivosti. U svakom slučaju, osnova je dobra, izvjestitelj će svakako nas dobro voditi kroz e, ove vode, ne mogu više ostati s vama i čuti što će drugi izvjestitelji se ni istaknuti, ali svakako moj e, asistent će zabilježiti sve. E, ne vidim da se itko javlja, gospodin Čuli Prevoditelji najavljuju da sukladno svojoj najavi od jutros prekidaju rad točno 17.30. Hvala. Thank all um, the, the shadow for support and I hope we will have a good uh, cooperation.